Wprawdzie czekałem, aż poseł Agniu przypomni mi, że trzeba zaczynać. Čekao sam da mi gospodin Egnju kaže kako je vrijeme da započnemo s radom, no mislim da je ipak vrijeme da počnemo. Rekao kako sam čekao gospodine Egnju da me podsjetite da je vrijeme da počnemo s radom, jer vi to svaki put radite, govorite kako treba početi na vrijeme a s obzirom da je sad prošao prošlo akademskih četvrt sata. Sada ćemo se upravo i baviti akademskim pitanjima sa znanstvenicima, stručnjacima i to je razlog eh, zašto i kasnimo između oslog. Dakle, čekali smo, čekali da zastupnici dođu, a sad možemo preći na rad. Imamo veliki broj zastupnika koji su nazočni za ovo današnje saslušanje. Najprije želim poželjeti dobrodošlicu svim sudionicima koji su se odazvali na naš poziv. Nažalost, moram vas obavijestiti kako prvi eh, predavač gospodin Viola iz Centra za istraživački rad i inovaciju je bolestan te nije mogao doći danas. U ime naše institucije svim želimo da što prije ozdravi kako bi mogao, nadamo se, u buduće doći na jedno slično saslušanje. Naš cilj jeste da omogućimo zastupnicima u odboru Agri da bolje shvate glavne teme povezane za selekciju bilja u Europskoj uniji, ali ne samo u Europskoj uniji. Radi se ovdje da imamo opću raspravu o budućem, budućim izgledima e, biljnog, biljne selekcije. To je zajednički cilj i da nešto saznamo o europskoj selekciji biljaka, kako se prilagoditi dakle, lokalnim potrebama u buduće. Ovo predavanje je podijeljeno u dva dijela. U prvom dijelu imat ćemo znanstveni pristup, prioritete za znanost i za istraživački rad, a u drugom dijelu imat ćemo razmjenu mišljenja sa dionicima. Nakon svaki od dva dijela imat ćemo e, dio posvećen pitanjima i odgovorima i raspravu. Odmah prelazimo na prvi dio. Kao što sam rekao, gospodin Viola nije mogao doći. Stoga dajem riječ s doktoru Slavomiru Sovi da nam u deset minuta predstavi svoju temu. On je e, on vodi institut za uzgoj biljaka i eh, aklimataciju biljaka u Poljskoj. To je poljski IHAR, to je najveći istraživački centar u Poljskoj za ovu disciplinu. Ovo je multidisciplinarni e, institut koji se bavi očuvanjem e, germoplazma i mnogim drugim stvarima. Sada vam odmah predajem riječ. Najpša hvala predsjedavajući, hvala vam na pozivu i hvala vam što ste mi dali u prigodu da vas informiram o novim e, tehnikama za uzgoj bilja. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, uvaženi gosti, ja neću govoriti o tehničkim aspektima novih e, tehnologija za uzgoj bilja. Namjera mi je dati vam određene informacije o inovacijama i održivoj poljoprivredi u Europskoj uniji. Unit uh, to wait for a moment. Ok. Trebamo sačekati trenutak. Evo ga, sad funkcionira. Mislim da se svi slažemo s tim da je poljoprivreda treba, da poljoprivreda treba biti održiva gospodarski, društveno i glede zaštite okoliša i da ima ulogu smanjenja siromaštva i e, pružanja prehrambene sigurnosti. Ovo je nešto što vrijedi ne samo za Europsku uniju. Naime, Europska unija je najveći uvoznik e, prehrambenih proizvoda i naša je odgovornost e, da vodimo i proizvođače hrane u trećim zemljama koji proizvode hranu za nas. Dakle, moramo više proizvoditi s manje prirodnih resursa i u ovakvim situacijama imamo velike izazove zbog e, klimatskih promjena i e, korištenja e, pesticida, gnojiva gnjojiva i mnogih drugih stvari koje utječu na plodno tlo Isto tako imamo i razlike u prinosima koje su velike, koje imaju veze sa e, razlikama u regijama i razvojem u zemljama. Kako bismo to rješavali moramo e, koristiti inovacije koje imaju veliku ulogu. Moramo se podsjetiti, moramo imati na umu da je uzgoj bilja od ključnog značaja za sve, ne samo za e, ljudsku i stočnu hranu. Ovdje imamo veliku odgovornost kako bismo zborili protiv e, klimatskih promjena, postarali se da stvorimo održivu poljoprivredu, zadržali gospodarski rast i zapošljavanje u Europskoj uniji, borili se protiv e, nedostatka hrane. Postoje brojne e, tehnike, genotip, finotip, komplementarne tehnologije za uzgoj bilja brzo napreduju, tako da možemo očekivati da će ih doći, da će biti nove jako brzo. Evo ovdje imamo popis novih tehnologija, ali nisu sve jako nove. E, kalemljenje, fitogeneza, e, cisgeneza su tu već godinama. Evo najraširenija je cisgeneza koja omogućuje da se geni e, koriste na istoj ili različitim e, vrstama. Ovaj koncept jako je važan, osobito kada se radi o uzgoju e, bilja. U mnogim zemljama fungicidi koji se koriste, bar većina njih koriste se kako bi se borilo, odnosno suzbijalo e, oboljenja bilja. No, najobično, one koje pružaju najbolje situacije su je genetski inženjering. Dakle, umjesto da skoriste radijacije ili kemijske mutacije, možemo sada uvesti promjene na ciljan i precizan način. Dakle, male promjene u DNK sekvenci može stvoriti veliku prednost, može nam pomoći da se borimo protiv e, abiotskih e, stresova ili štetnih organizama. U direktivi za 2001.18 e, tu imamo definiciju GMO-a i gdje se kaže da je GMO genski materijal osim e, dakle organizam osim ljudskih bića gdje se genski materijal mijenja na način koji nije e, prirodan ili ne bi do kojeg ne bi moglo doći prirodnom prirodnim kombiniranjem ili parivanjem. Morate imati na umu da je ovo 25 godina stara kombinacija no, e, moje tumačenje je da je to nešto što ide izvan e, mimo prirodnih granica uparivanja i rekombiniranja. Pogledajmo pobliže ovu direktivu, uredbu, vidjet ćemo popis tehnika kao što su genetske transformacije, ali su tako i neke tehnike koje e, se ne smatraju genetskom modifikacijom kao što su prirodni popisi, e, prirodne vrste transformacije. Tu imamo popis e, tehnika koje koriste za genetike modifikacije, ali su isključeni iz ove tehnike, a tu su, na primjer, mutageneza. Mutageneza je jedan od ključnih elemenata prirodne evolucije. Dakle, u biti, u skladu sa europskim zakonodavstvom, proizvod je klasificiran kao GMO na temelju i postupka i samog opisa proizvoda. Moramo imati na umu da e, uredba 1829. iz 2003. godine e, zahtjeva e, označivanje za GMO hranu i stočnu hranu. I to je nešto s čim se svi moraju, čemu se moraju svi povrgnuti. Za većinu proizvoda identifikacija je nemoguća, na primjer u slučaju mutacije do kojih dolazi u prirodi, možemo ih e, detektirati, ali ne možemo identificirati uzrok e, i izvor promjena, a to je nešto može, do čega može doći prirodnim putem. Dakle, ono što nam je potrebno jeste jasan sustav harmoniziranja, čime ćemo, se, ćemo osigurati trgovinu poljoprivrednih e, proizvoda na legalan način u Europskoj a i pružiti pravnu sigurnost za poslovne subjekte. Europska unija usvojila je politike koje imaju za cilju E, promičbu i veću stopu inoviranja u e, poljoprivrednom prehrambenom sustavu. No, inovacija ide znatno dalje. Inovacije e, idu i do potrošača, opskrbljivača, idu preko granica. Dakle, moramo svugdje inovirati i napraviti veze između istraživača, dionika, uzgajatelja, nevladnih organizacija. Samo na taj način e, znanost, e, inovacije mogu e, promovirati održiv razvoj i rast. Ovo je moje osobno mišljenje, no ja sam doista uvjeren da nove tehnologije za uzgoj bilja su prava prilika za biološki zdravi uzgoj. Znamo da je zdrav biološki uzgoj takav da poštuje prirodne cikluse i okoliš i da se manje koriste pesticidi i gnjojivo. Ali ima e, velika potražnja za e, načinima borbe protiv štetnih organizama, abiotičkih stresova u e, organskom uzgoju. Dakle, tu nam istraživanje i inovacije mogu veliko pomoći. Ono što je potrebno je pravna sigurnost. Europski uzgajatelji bilja Evropski farmeri dobit će pristup e, boljim e, vrstama europske ka poduzeća ostaće konkurentna. Europska unija je najveći proizvođač i izvođač e, bilja. Europljani će imati sigurniju hranu i okoliš. Ovo su neki od razloga zašto bi bilo dobro da se ove pravna sigurnost pruži i da to bude prioritet. Prije nekoliko tjedana švedski odbor za poljoprivredu je donio odluku o Kaz 9, Arabidopsis e, i rekli su da Kaz 9 ne sadrži više, e, nije više predmet e,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 gości pani poseł Hajbusz, młodych rolników z Niemiec. Bardzo Państwa e, witamy. U ime gospodina hajbua najprije moram reći da e, imamo sa sobom e, grupu posjetelji iz Njemačke. Želim vam dobrodošlicu. Tu su također i posjetitelji koje je pozvao gospodin Linz. To je skupina veterinara. koji su došli iz Baden-Württemberga, iz Njemačke. Želim i vama također dobrodošlicu. Želim vam prijatan boravak u Europskom parlamentu i općenito govoreći u Briselu. Sada predajem riječ profesoru Richardu Viseru koji je na čelu odjela za gensku selekciju u, iz sveučilišta u Wageningenu koji će nam predstaviti svoje mišljenje o ovom pitanju. Govorit će o primarnoj drživoj proizvodnji. Profesor Viser stručnjak je za e, selekciju biljaka, upravljaju nekoliko, nekolicinom međunarodnih projekata i član je nekolicine međunarodnih odbora koji su zaduženi za odabir bioinformatike i koji se bave prvenstveno krompirima i objavio više od 400 znanstvenih radova. Profesor, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dragi zastupnici u parlamentu, dame i gospodo, sretan sam što sam ovdje, što imam priliku s vama raspravljati o aspektima novih tehnologija u uzgoju bilja. E, htio bih još jednom naglasiti da su tehnike uzgoja danas možda nove, ali sutra će ih se smatrati tradicionalnima a presutra će se možda smatrati zastarjelima. Dakle, uvijek postoji razvoj novih tehnika. Mnoge tehnike koje su u jednoj vrsti se smatraju novom, u nekoj drugoj vrsti se smatraju već tradicionalnom. To uvijek trebamo imati na umu mislim da možemo reći sa sigurnošću da su nove tehnike jednostavno dio inovacija u uzgoju bilja, a bez toga ne bismo sjedili ovdje. E, veliki dio tih tehnika iz proteklih recimo pet godina su djelomično to je moje mišljenje, e, nastalo kao, razgovor, kao odgovor na probleme u vezi sa genetski modificiranim organizmima. E, problemi su da tu nedostaje e, jasna definicija i e, sigurnost u vezi sa upotrebom e, GMO-a. Dakle, postoje vrlo snažne metode za postizanje onoga što se bismo mogli nazvati precizan uzgoj. Dakle, pritom križamo i biramo među potomstvom E, jedan broj biljaka, ali kako bismo skratili ciklus, odnosno skratili vrijeme potrebno za to, to je ono na čemu radimo danas. E, pritom su važne kulture koje, e, kod kojih nema samo oplađivanja, kao što su na primjer banane, krumpiri i tako dalje. Te tehnike su vrlo korisne za postizanje novih sorti kod ovih vrsta. E, moj prethodni govornik je e, spomenuo neke od ovih tehnika, ali njihov popis se povećava iz mjeseca u mjesec. Ono što vam ja želim pokazati jedan primjet, primjer e, i što, što nova tehnika znači u stvaranju nove sorte krumpira. Krumpir je kao što znate treća po vrsti, po količini e, proizvoda e, biljna vrsta na svijetu i vrlo je važna za ishranu čovječanstva i ostaće važna i u budućnosti. E, postoje nekoliko problema u vezi sa time, a jedan od najvažnijih problema je plamenjača ili krumpirova pljesan koja se osobito javlja u hladnim e, područjima sa hladnijom klimom. To je bolest koja u tjedan ili dva može zapravo uništiti cijeli usjev. Ovdje možete vidjeti uzročnike te bolesti. E, to su e, zapravo gljivice koje inficiraju biljku i kada se to dogodi e, cijeli usjev će biti izgubljen. E, ako pogledate okolišne troškove e, ove bolesti, oni su doista veliki. Ovo je primjer od prije deset godina, ali još uvijek ga se može e, i danas e, uspoređivati. Dakle, prije deset godina e, nizozemski poljoprivrednici špricali su 12 do 15 puta godišnje dakle pesticidima kako bi kontrolirali pojavu ove bolesti, pojavu ove bolesti možete E, pretpostaviti koliki su troškovi, odnosno ovdje možete vidjeti s kolikim troškovima je to e, spojeno e, ako izračunate dakle i troškove za sredstva kojima se šprica i troškove špricanja i gubitke ukupno se dođe do iznosa od 150 milijuna eura godišnje. Dakle jasno je da moramo nešto učiniti u borbi protiv te bolesti. Naš pristup je da smo upotrebili gene iz divljeg krumpira koji je otporan na ovu bolest. E, dakle, e, populacija divljeg krumpira e, je otporna na ovu bolest. Dakle, neki dio genotipa može biti pogođen ovom bolešću, ali uvijek će biti neki dio genotipa koji će je preživjeti. E, kao što ste vjerojatno kao što vjerojatno znate, kod križenja imate oca i majku i onda potomstvo ima polagenoma majke, polagenoma oca. Znači, ne, u potomstvu nema samo onaj gen koji vas zanima da e, dobijete u potomstvu, nego i cijeli niz drugih gena koje niste htjeli dobiti u potomstvu. Jedan od mojih e, prethodnika je već 50. godina počeo pokušavati križati e, otporne sorte sa neotpornim sortama i taj proces je potrajao oko 45 godina, e, rezultat je, su bile dvije sorte e, Toluka i Bionika koje su ovdje na vrhu i već nakon tri godine nakon stavljanja na tržište ove dvije sorte e, neki, e, neki sojevi uzročnika su uspjeli e, uspjeli se prilagoditi tako da su i te sorte E, postale e, podložne e, izvijenju ove bolesti. Dakle, pokazalo se da ovo nije održiv niti učinkovit način dobivanja novih sorte. Ako međutim upotrebite genetsko modificiranje ili možda čak mutacije, onda vam to omogućuje da uzmete sortu koju imate i uvedete u genom samo onaj gen koji vi želite i tako da vi znači identificirate gen iz druge sorte e, i uvedete ga u sortu na kojoj radite. Unutar tri godine na taj način već možete postići isti rezultat za koji je prije trebalo 50 godina. Uz jednu veliku razliku, a to je da sada te sorte koje su na taj način genetski modificirane E, i dalje postoje na tržištu, ali sada su otporne na tu bolest jer sadrže taj gen koji ih čini otpornima. Dakle, to je e, način koji omogućuje da se elitne sorte, e, etablirane sorte zadrže na tržištu. Ovo što vidite na ovom slajdu su neki od ciklova, ciklusa koje smo mi učinili. Znači mi smo 2007. počeli eksperimentirati. Ovdje možete vidjeti primjer e, i tu vidite da bez špricanja e, sorta Desire je e, u puno lošijem stanju nego sorta Desire Plus koja je genetski modificirana ja ne kažem da smo time našli metodu koja potpuno e, čini nepotrebnim svako špricanje, ali svakako smanjuje potrebu za špricanjem. Ovo je još jedan pokus, tu vidite nekoliko polja i ako pogledate od napred prema e, pozadini, s vaše lijeve strane vidite e, da bez špricanja ovdje s lijeve strane ako su u biljke ubačeni ti geni koji im daju otpornost biljke su u dobrom stanju na desnoj strani usprkos špricanja kemijskim sredstvima e, vidite u kakvom stanju su biljke dakle naši trenutni rezultati su da smo uspjeli transformirati osam sorti krumpira e, e, pomoću različitih kombinacija e, gena. Sad ti pokusi traju 6 već 6 godina, e, pokusi se rade i u Belgiji i rezultati su za sada vrlo dobri. Kao što je moj prethodnik već rekao, mi vjerujemo da e, ako osiguramo manju upotrebu pesticida E, da je to vrlo dobar dodatak svim drugim tehnikama koje stoje na raspolaganju uzgajivačima kako bi imali na kraju bolje urode. Želio bih zaključiti e, time što ću reći da je cis geneza kao i druge tehnike su idealne za takozvane kulture kod koje postoji kroz e, križno oprašivanje, unakrsno oprašivanje. Ciklusi se E, na taj način skraćuju, dakle vrijeme koje e, se je potrebno da se postignu rezultati se time značajno skraćuje i rezultati su odlični. Hvala lijepa. Najpša hvala. Vaše izlaganje bilo jako zanimljivo. Sada nastupa vrijeme za pitanje i odgovore. Gospodine Egnju, izvolite, vi ste prvi. Evo ja sam prešao prvi red eh, na tuđe mjesto kako bih mogao vidjeti izlaganje, nekako bih vas kinio. Jako mi je zanimljivo bilo ovo što je gospodin Viser govorio. A imam samo dvije, tri stvari o što ste vi upravo rekli o e, plamenjači, je li to e, genetski modificirano ili je to jedan znanstveno otkriće, dakle, da li je to genetska modifikacija ili ne, jer ako je genetski modificirano nešto, onda ćete imati veliku, veliki otpor e, od javnosti, ako ne, onda će to biti izlika da se ne pre problemi. Zatim, na temelju vaših slajdova vi ste govorili kako ste promijenili crveni gen koji ima otpornost, ali ste također po, koji bi bio otporan, ali ste također tu doveli preuzeli tri dodatna gena od biljke donora. Dakle, htio bih čuti zašto ste i to radili, ali ako mi dopustite, evo, imam još jedno ili dva pitanja. Isto tako u Postoje dva velika problema od kojih se neki mogu koristiti e, sa jednom vrstom pšenice. E, tu je korov u problemu, crna trava, takozvana crna trava, no, e, suzbijanje toga košta ogromne novce industriji u vidu herbicida, a na kraju i ne uspjeva nužno. Da li ove nove metode koje vi zastupate, da li se mogu e, boriti uspješno protiv korova crne trave ili imamo, moramo ih koristiti u kombinaciji sa genetski modificiranim biljem? Hvala hvala na pitanju. Dakle, prvo pitanje je bilo da li je to genski modificirano nešto ili ne. Da, po definiciji geneza je e, genski modificirana stvar, no mi smo napravili također ispitivanja i vidjeli smo da je tumačenje javnosti puno pozitivnije u slučaju cisgeneze nego transgeneze, ali da, to spada pod gensku modifikaciju. Drugo pitanje pitalo se, odnosilo se na transfer više gena. Dakle, tu imamo obično miješanje, onda tu se samo pola gena prenosi. Dakle, ne samo oni otporni geni koji nas zanimaju, već tu ima i dosta drugih gena, a ono što mi želimo napraviti u uzgoju jeste riješiti se onih drugih gena koji e, izazivaju ove eventualne negativne posljedice. Dakle, to znači da ako idemo na e, transgenetske tehnike ili cisgeneze ili neke druge, tu se puno više e, možemo baviti samo onim genima koji nas zanimaju. Njih dovodimo u biljku. Ne želimo E, sa transgenezom i cisgenezom da e, to ne možemo to suzbiti, ali sa e, ovom novom novom tehnikama uzgoja puno preciznije se može raditi. Zatim, što se tiče vašeg trećeg pitanja, takozvane crne trave i žitarica, ja ne znam, nisam upoznat s tom bolešću. Crna trava je korov, a ne bolest. Mhm, dobro. Pa to je dakle natjecanje između usjeva u biti. Mislim da bi bilo teško tu e, mutacijom nešto napraviti. Možda se može poboljšati e, situacija, ojačati možda pšenica, ali ne znam, ne znam sad iz napamet kako to riješiti. Zastupnik Imam jedno kratko pitanje. E, vi ste vjerojatno za to da se tako dobivene biljke označavaju, e, polazimo te pretpostavke. E, to je zapravo od odlučujuće važnosti. Podsjeća me pomalo na to da je eh, industrija koja proizvodi genetski modificirane organizme nam je također pričala eh, svašta da eh, da je to sve skupa potpuno bezopasno. Međutim, zar ne mislite da je i ovo što ste nam vi sada predstavili jednako opasno što će se pokazati u budućnosti. Mi imamo e, sasvim druge probleme, a to je gubitak e, bioraznolikosti. E, to je problem. Da li ćete se i time s time uhvatiti u koštac na ovaj način? I jednu stvar nisam uspio shvatiti E, rekli ste da će od ovoga imati koristi e, ekološki proizvođači, žao mi je, ali oni odbijaju genetski modificirane organizme e, njima se prije 20 godina obećavalo da ako upotrebljavaju genetski modificirane organizme neće morati više špricati, međutim to se pokazalo praznim obećanjima i Mm, pokazalo se da to nije tako. Sljedeći godini, hvala lijepa. Ovo što je rekao e, kolega Hoesling, ja također moram reći da smo nakon nekoliko desetljeća u pitanju e, rezistencije nismo učinili E, niti jedan korak napred. Ja dolazim iz zemlje gdje imamo e, uzgoj vinove loze e, i proizvodnju vina i moram reći da tu stojimo na mjestu što se tiče e, uzgoja novih e, sorti i vjerojatno jedina razumna mogućnost što se tiče zaštite bilja, vi ste uzeli primjer e, krumpira, ali postoje i druge biljke, jedini značan korak naprijed je vjerojatno stvaranje otpornih vrsta, otpornih sorti. Ovaj primjer geneze kod e, krompira koje ste vi naveli, vi vjerojatno znate koliko danas u Europi ima e, koliko su rasprostranjene te biljke, odnosno e, koliko je takvih sorti spremno za upotrebu. Dakle, koliko biljaka bi se u sljedećim godinama moglo E, dati u proces e, odobravanja i zastavljanja na tržište. Kao što je rekao gospodin Sova, e, on je spomenuo tu zastarjelu definiciju genski modificiranih organizama od prije 20 godina. Danas moramo reći da su se pojavile novosti koje trebamo obuhvatiti novom definicijom. Hvala. Yes, thank you, Chair. Um, just a question a little bit of, the reactions here. Sljedeći govornik, hvala. Uh, imam jedno konkretno pitanje. Vjerujem da nove tehnike uzgoja mogu biti vrlo važan instrument. Uh, tu naravno ne postoji čarobni štapić, ne možemo reći da će nove tehnike uzgoja riješiti problem i ukinuti potrebu za špricanjem, ali e, u kombinaciji sa drugim tehnikama i možda sa inovacijama što se tiče sredstava za e, kemijskih sredstava za zaštitu možda će u, se ukupno e, to e, dati svoj doprinos rješenju. Što kažete na to? Hvala lijepa, sljedeća govornica. Ako sam dobro shvatila, te nove tehnike o kojima govorite danas su zapravo obuhvaćene definicijom transgen, transgenskih. E sada mene zanima koji je vaš prijedlog te promjene e, da se te tehnike izostave iz te definicije transgenskih organizama. I na konju smo Buda.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 jer to je vrlo važan rad, potrebno nam je istraživanje i potrebne su nam e, tehnike koje će biti e, na raspolaganju našim poljoprivrednim proizvođačima. Kao što su rekli moje kolege, mi naravno takve proizvode moramo označavati, dakle biljke koje potiču od takvih novih tehnika. Ono što vas želim pitati, da li ste vi u vašim istraživanjima e, proveli studije o e, genetski modificiranim organizama u kombinaciji sa upotrebom pesticida. Koji je tu, e, koja je korist od toga za poljoprivredne proizvođače i koja je opasnost za e, konzumente? Da li su veće opasnosti Aha, da li su veće opasnosti od e, genetski modificiranih organizama ili od upotrebe kemikalija? Izgleda da nema daljnjih pitanja, e, pa ću sada dati riječ našim e, ekspertima da odgovore. Možete podijeliti pitanja međusobno. Hvala lijepa na pitanjima. Ispričavam se što sam već počeo odgovarati nakon što je prva osoba postavila pitanje. Kao uzgajivač ja želim koristiti e, tehnike koje stoje na raspolaganju na najbolji mogući način. Dakle, ja ne, se ne zalažem za to da bismo trebali upotrebljati samo e, genetski inženjering. Moramo koristiti najbolje tehnike koje stoje na raspolaganju kako bismo e, smanjili upotrebu pesticida koje opterećuju naš okoliš i e, izazivaju velike troškove. Dakle, druga stvar je bilo je nekih e, komentara o ekološkom uzgoju i e, smanjenju bioraznolikosti i tako dalje, to se uvijek spominje. Naravno, mi sada trenutno radimo jednu studiju o smanjenju bioraznolikosti i može se pokazati da je broj e, vrsta doista opao. Međutim, od 70 na ovamo mnoge vrste su e, povećale svoju genetsku raznolikost e, zato što su se u njih ubacili geni iz divljih vrsta. Ako pogledate na primjer šećernu repu, tu možete vidjeti nevjerojatan porast e, prinosa u proteklim godinama i to zahvaljujući upravo novim tehnikama uzgoja kod te, osobit kod te biljke. Dakle, e, nove tehnike su doista obećavajuće i doista e, daju mogućnost poboljšanja rezultata. E, što se tiče ekoloških proizvođača, mi smo u kontaktu s njima, posjećujemo ih i oni dolaze k nama, na naša polja i oni su puni entuzijazmi. Naravno, postoje različiti ekološki poljoprivredni proizvođači oni koji su moderniji, e, oni su za upotrebu e, ovakve tehnike, dakle za upotrebu tehnike e, koja omogućuje stvaranje najboljih sorti koje se ne mora špricati. Mislim da e, označavanje je neupitno, naravno to je neophodno, svatko mora e, moći donijeti informiranu odluku što želi i što ne želi kupiti, ali mislim istovremeno da je jasno da bismo kao zajednica trebali pokušati e, omogućiti smanjenje upotrebe biocida, odnosno E, špricanja kemikalijama u našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dakle, ovo nije jedino rješenje, ali može biti dio rješenja. Hvala lijepa. Hvala lijepa na ovim zanimljivim i važnim pitanjima. E, htio bih e, odgovoriti na neka pitanja koja se tiču označavanja i bioraznolikosti moramo, ne smijemo zaboraviti da označavanje e, genetski modificirane hrane i stočne hrane koje je po europskom zakonodavstvu obvezno nema nikakve veze sa sigurnošću. Samo genetski modificirani organizmi koje se procjenjuje e, da su sigurni prema e, trenutnim procjenama rizika mogu se staviti na tržište kao sigurni proizvodi. Dakle, e, obavezno označavanje je samo informacija za konzumenta na koji način je proizvod proizveden, odnosno što je bio izvor tog proizvoda, odnosno genetski modificirane hrane ili stočne hrane. E, vode se velike rasprave ne samo u Europi o obveznom ili neobaveznom označavanju po mom mišljenju e, radi se o tome da konzument i potrošač e, ima slobodu izbora da dobije informacije koje mu omogućuje da donese informiranu odluku. možda nekoliko informacija o bioraznolikosti. Moramo, ne smijemo zaboraviti da e, genetski modificirani organizmi i druge tehnike, e, nove tehnike uzgoja e, bilja, ali i konvencionalne tehnike su samo alati koji, koje mi imamo na raspolaganju i niti jedna od tih tehnika neće biti e, univerzalni lijek koji će riješiti sve naše probleme. E, naravno da će razvoj donijeti i nove, nove tehnike. Postoji jedan vrlo zanimljiv pristup, a to je e, uzgoj unatraške, da tako kažemo, to je jedan koncept pomoću kojeg se želi vratiti onim genima koje smo izgubili u davnoj povijesti. E, dakle, povratak genima koji su svojedobno postojali u, u tijekom evolucije, ali više ih nemamo i dakle e, e, povratak tim genima i kako bismo ih onda ubacili u naš sadašnji genom dakle upotreba starih gena koji su nestali e, ubacivanje u nove genome. Kada govorimo o bioraznolikosti, e, u većini slučajeva e, se to odnosi na različite okoliše. Mi na našim poljoprivrednim poljima nemamo bioraznolikost, ali možemo imati genetsku raznolikost. E, kod e, uzgoja e, na velikim površinama e, ne radi se o, o bioraznolikosti nego o obilju. Najbolji način da se zaštite bioraznolikost je zaštita bioraznolikosti na lokalno, dakle na pojedinim lokacijama a najbolje je to onda prepustiti prirodi koja se pobrine za bioraznolikost. Hvala. Ako više nema pitanja. Saslušat ćemo predstavnika Europske komisije, Digi Sante. Želite li se sad javiti za riječ, gospođo? Dobro, izvolite. Najbolje hvala predsjedniče što ste nam dali riječ. Kao što ste mogli čuti, govori se o tome da komisija radi na tumačenju postojećih tekstova. Najprije želim reći da je komisija uputno svjesna potencijala svih novih tehnologija potencijala za doprinos istraživačkom radu, rastu, konkurentnosti naše europske industrije i naše poljoprivrede. Međutim, činjenica je da, da imamo već postojeći tekst, to je direktiva 2001.18 koja je usvojena od strane vijeća i parlamenta i koja definira što je GMO i koja definira tehnike koje dovode do stvaranja GMO-a i one koje dovode, ne dovode do stvaranja GMO-a, a kažu koje tehnike kada imamo iznimke, čak i ako je nešto GMO proizvod, to izvan polja primjene i tako dalje. Dakle, taj zakonodavni tekst analiziramo iz pravnog aspekta kako bismo vidjeli da li ove nove tehnike o kojima ste slušali sada, bilo da se radi o cisgenezi ili o gene editing tehnikama, analiziramo da li po mišljenju komisije te tehnike spadaju u polje primjene tog teksta. Počnemo vas da se tu radi o pravnom tumačenju, dakle to će biti pravna analiza, i ako kasnije neka tehnika stvara GMO koja nije izuzeta, to znači da imamo sistem autorizacije i e, sustav, e, sustav pakiranja. Dakle, to ima svoje posljedice. Mi imamo sustav autorizacije koji je jako strog. Neki bi ovdje rekli da nije dovoljno strog, drugi bi rekli da je jako strog. Mi mislimo da je jest dosta strog i taj sustav zahtjeva eh, izuzetno skupe dosije, da se izradi izuzetno skupi eh, sustavi autorizacije i onda samo E, multinacionalne tvrtke to si mogu priuštiti. Znam da je to kao da je zmija koja sama sebe grize za e, rep, ali mi, traži, mi smo jako zahtjevni po tome. Dakle, ovdje će opet doći do etiketiranja, to će biti jako skupo, a kao što i mi svi ovdje znamo, staviti na etiketu da je nešto GMO, to nije velika pozitivna reklama i sigurno se ljudi na taj način neće baciti na taj proizvod. Dakle, tako etiketiranje, označavanje u Europi, barem što se tiče ljudske prehrane, nije nešto što će e, pomoći e, prodaji određenog proizvoda. Drugačije je glede prehrane e, stoke, gdje se sva stoka više manje hrani GMO proizvodima i što to predstavlja manji problem. Dakle, reću vam da ćemo tu e, pravno, pravno tumačenje nastojati privesti kraju. Mi smo obećali da će to biti gotovo prije kraja godine. Teško će biti to ostvariti, no ipak Povjerenik je to rekao e, na sastanku vijeća za poljoprivredu u listopadu. Mi radimo na tome i nadam se da ćemo moći nešto predstaviti samim početkom sljedeće godine. Te da ćemo moći privesti kraju taj rad. Cilj je da se sazove skupina stručnjaka gdje će biti predstavljene države članice i parlament a to se radi na zahtjev parlamenta jer smo imali nekoliko zastupnika parlament, Europskog parlamenta koji su tražili sudjelovanje parlamenta. Dakle, parlament će biti pozvan da sudjeluje u toj skupini stručnjaka. imat ćemo također i e, konzultaciju sa dionicima. No, tu se naravno radi o pravnom tumačenju stručnjaka komisije. A kada to bude napravljeno, to će imati određene posljedice, naravno, i nadamo se da će države članice popratiti naš rad i da će provesti preporuke ovog pravnog tumačenja službe komisije. Dakle, nekad početkom sljedeće godine pružit ćemo tu pravnu sigurnost i čula sam što je rečeno ovdje, problem za svu industriju i za sve jest e, nejasnoća, ta magla koja je na putu. Dakle, nadam se da ćemo moći razjasniti stvari i pružiti pravnu sigurnost. E sad, eh, uvijek, kao i uvijek, eh, ima sretnih i manje sretnih. No, mi ćemo svoj posao obaviti na najzbilji mogući način i početkom sljedeće godine ćemo privesti taj postupak kraju. Najpša hvala. Najpša hvala, došli smo do kraja ovog prvog dijela izlaganja. Najljepša hvala, gospodo, predavači. A sada prelazimo na drugi dio. Molim govornike da mi se pridruže. Teraz wysłuchamy poglądu zainteresowanych podmiotów na temat niektórych istotnych aspektów związanych z tematem wysłuchania. Poslušat ćemo sada dionike o važnim aspektima koji se tiču E, novih tehnika o e, biljnom, biljnoj selekciji. Najprije ćemo poslušati gospodina Garliha Fonesena, glavnog tajnika Europskog udruženja sjemenara. On će nam govoriti o budućnosti inovacije glede biljnog odabira u Europi. Europsko udruženje sjemenara, dakle ESA, je glas e, europske industrije sjemena, odnosno seminara, Ona predstavlja više od 35 e, udruga članica, nacionalnih udruga iz država članica Europske unije, a i drugih zemalja koje zajedno predstavljaju nekoliko tisuća poduzeća koje proizvode sjemena i više od 70 članova poduzeća u biti koje su također članice, a tu su i povezane, e, povezani članovi industrije Dakle, ako ste spremni, možemo odmah da vas poslušamo. Gospodine Fonesen, izvolite. Hvala, predsjedavajući. Hvala i vama, zastupnici Europskog parlamenta. Hvala vam što ste stavili na dnevni red ovu važnu temu i što ste nam dali mogućnost da vas obavistimo o e, stajalištima privatnog sektora. E, ja neću sve ovo ponavljati jer ste dosta toga već rekli u svom uvodnom izlaganju. Dakle, e, europski sektor sjemenarstva je jako diversificiran, imamo jako e, velikih poduzeća, nekih srednjih i veliki broj jako malih poduzeća koje sudjeluju i u uzgoju i u stavljanju tržište, dakle neke i jedno i drugo rade, a neke samo jedno ili drugo. Svake godine imamo oko 3500 e, novih proizvoda, novih e, proizvoda koji se stavljaju na raspolaganje. Sada ima oko 40 e, tisuća E, različitih vrsta koje su, su na raspolaganju, dakle sorti koje su na raspolaganju. To je velika raznolikost. Znam da se vodi rasprava o tome da li možemo imati veću poljoprivrednu raznolikost i koji bi bio najbolji način da se to ostvari, ali mislim da je to još jedna druga rasprava mimo ove o izboru sorte. Činjenice neću iznositi ako detaljno, svi ste upoznati s izazovima s kojima susrećemo, dakle ovi izazovi su brojni, treba proizvoditi više, puno više hrane kako bi se zadovoljilo e, potražnju u sve mnogoljudnijem svijetu, a znamo da istovremeno 80% e, e, dobiti proizvodnje jest nešto što dugujemo poboljšanju, genetskom poboljšanju proizvoda. Evo ja neću ići u, zalaziti u detalje, ali evo ovdje vidite na ovom eh, prikazu što radimo. Pokušavamo smanjiti uporabu pesticida i drugih eh, elemenata i s vremenom smo uspjeli usprkos klimatskim promjenama i drugim ograničavajućim elementima zadržati E, porast u prinosu i produktivnosti, a to je prvenstveno zahvaljujući mozgovima i genetici. No, kao što znate, e, uzgoj bilja zahtjeva puno vremena. Kao što su profesori rekli, prosječno treba 10 do 15 godina za e, podizanje stvaranje nove nove sorte kako bismo je na tržište. Dakle, to zasigurno neće zadovoljiti naš cilj u budućnosti. Dakle, trebamo nam ne samo više i bolje, već i puno brže. Postoje neki načini koje koristi e, industrija diljem svijeta. Kako se to radi? Dakle, postoji jedna važna stvar. Nema nečeg eh, što se zove europska ili Ameri... Eh, europsko, američko ili južnoafričko ili južnoameričko sjeme. Sjeme se kreće svijetom. Genetika eh, pokriva cijeli svijet. Neka sjemena koja nalazimo u Europi su varijeteti iz cijelog, koji su sastavljeni od elemenata cijelog svijeta. Ne možemo dakle zatvoriti Europu u samo europska sjeme, to nije moguće. Dakle, sjeme e, se kreće e, cijelim svijetom i tako dalje. Dakle, tu je velika suradnja uspostavljena, ali to nije dovoljno. Ono što vidite jeste da e, koristimo i nova znanja, postajemo pametniji, znamo više o tome kako se uzgoj bilja funkcionira, što raditi, kako biljke reagiraju i sve to nam je omogućilo da ostvarimo puno veći napredak nego do sad. Zatim, ovo što sada vidite je samo jedan od alata u našoj kuti za alat postajemo pametniji, razumijemo bolje što možemo napraviti, kako to napraviti, možemo postati, biti precizniji, rješeniji. Kako utjecati na gen, Dakle, glavni izazovi koji su pred Europom i što su rekli predstavnici komisije, da se uvidi da li su ove tehnike e, genske modifikacije ili nisu. I naravno, da li je to važno pitanje uopće. Ono što je prvo rečeno jeste da je to prvo, e, da, da pitanje da li je važno to pitanje, da, to jest važno pitanje. Tu ćemo ili savladati izazove ili ne. Prema GFC-u sve ove tehnike koriste diljem svijeta e, kroz razne vrste e, sve svi. Ovo su tehnike koje se mogu koristiti, koje mogu koristiti manji igrači diljem planete i to na manje važnim, e, manje važnim usjevima. Da li ima socioekonomske relevantnosti? Da, ima. Ove tehnike su jako važne za socioekonomsku budućnost eh, sektora uzgoja bilja, ali isto tako i kroz cijeli prehrambeni lanac, dakle od naših eh, potrošača do uzgajivača, a isto tako i do prerađivačkog sektora i krajnjih korisnika. Postoji velike mogućnosti jer se može biti jako precizan i e, uskladiti ono što možemo tehnički napraviti sa željama e, društva i potrošača. Jer se uvijek ima na umu e, zašto okoliša. Dakle, evo, dakle, možemo biti puno brži i precizniji. Ovo je ključni element, mislim, gdje smo mi sada na onom polju pravnog tumačenja, da li ove tehnike padaju pod poljprimjene e, GM uredbe ili ne. E, čitav niz stručnjaka iz država članica na zahtjev komisije pogledali su ovih osam e, tehnika i došli do zaključka nakon četiri godine istraživanja, odnosno rada, da većina ovih tehnika doista ne spadaju pod polje ovog zakon, ovih zakonodavih tekstova. Neki spadaju prema mišljenju tih stručnjaka. Ovo je rezultat studije provedene 2012. godine, no od tog trenutka dodatne studije su to e, potvrdile i te studije su objavljene. Evo, zadnja je Švedski odbor za poljoprivredu koja je spomenuta, isto tako i Njemačko nadležno tijelo za poljoprivredu provedivost. Dakle, treba provoditi ono što se može, naravno, e, glede zakonodavstva. I postoji još jedno jasno e, jasan zaključak od stručnjaka da se mnoge od ovih tehnika i njihovi proizvodi ne mogu razlučiti od onoga što se dešava prirodnim putem u prirodi. Mi ne reguliramo, ne uređujemo onim što biljke radi u svoje slobodno vrijeme, ako mi dopustite takav izraz, jer to ne možemo raditi, ne možemo primorati, ne možemo zabraniti prirodu i ne bismo to trebali ni raditi. Dakle, na čemu smo mi sad? Evo, na ovome što vidite. No, nadamo se da će svi ovi oblaci upitnika uskoro nestati i što se nas tiče, nadam se da ćemo imati kutice koje će omogućiti da E, ove nove tehnike budu na raspolaganju e, europljanima i cijelom e, poljoprivredno prehrambenom lancu u korist zaštite, konkurentnosti, inovativnosti i svi u nas. Najljepša hvala. Bardzo dziękuję. jest... hvala. Sada prelazimo na gospodina Ekera, Edvina, koji je predsjednik platforme za nove tehnike E, biljnog odabira koji će govoriti sada o načinu borbe protiv socijalnih društvenih e, izazova. Ta platforma je koalicija malih srednjih poduzeća, velikih poduzeća i istraživačkih sveučilišnih e, instituta, prvorazrednih koji nastoje razjasniti uredbeni okvir za ove nove tehnike za odabir bilja. Gospodin Eker ima veliko iskustvo u sektoru poljoprivrede, radio je sa nizozemskim ministarstvom poljoprivrede. Evo imate riječ, gospodin Eker. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Hvala na pozivu cijenjeni zastupnici, dame i gospodo. Vrijeme je kratko, pa ću... E, govornik nije uključio mikrofon. Još jednom hvala lijepa gospodine predsjedniče, dame i gospodo. E, možda će doći do nekih preklapanja između mog i prethodnih izlaganja, pa ću ja e, proći možda brže neke od slajdova koje sam pripremio. E, ova platforma je osnovana zbog ovog e, e, sektora novih tehnologija uzgoja i to zašto? Zato što je tu potrebna, su tu potrebna inovativna rješenja, a zbog strogo zakonodavstva mnoge kompanije e, su investirale u nove tehnologije uzgoja i to možda to niste znali u ovdje u Europi a ne samo izvan Europe i zato je vrlo važno da se e, regulira regulatorni status novih tehnologija tehnika uzgoja razjasni kada e, se taj posao dovrši onda će e, to će, to će ukloniti veliki teret sa cijelog ovog sektora a e, onda ćemo se moći bolje nositi sa društvenim izazovima dakle ono što je naš cilj je pravna jasnoća a također svim dionicima dajemo jasne i neovisne e, informacije koje su temeljene na znanosti i znanstvenim e, istraživanjima i spoznajama. Naši članovi su e, različite kompanije i tako dalje. Naslov moje prezentacije su društveni izazovi. Mi mislimo da su nam ove tehnike potrebne kako bismo se uhvatili koštac sa tim izazovima. Do 2050. stanovništvo kugle zemaljske će iznositi 9 milijardi i to e, stanovništvo treba prehraniti. Jeste li znali da je 70% ukupne potrošnje vode se upotrebljava za poljoprednu e, poljoprivrednu proizvodnju zbog klimatskih promjena i okolišnih uvjeta koji su e, velika prijetnja e, za našu sigurnost opskrbe hranom moramo djelovati. E, dakle, nije pitanje da li, nego samo koje genetske metode tu trebaju biti upotrebljene. Želim jasno reći, uzgoj novih vrsta stalje 9 do 11 tisuća godina, to nije ništa novo. Mi samo nastavljamo sa tim radom, dakle biramo biljke koje imaju poželjne osobine i onda ih križamo. Kako bismo se uhvatili u koštac sa društvenim izazovima, moramo popraviti učinkovitost e, upotrebe resursa, moramo povećati otpornost na e, stresne faktore, moramo ubrzati procese uzgoja novih vrsta i optimirati. Dakle, te nove tehnologije možda ćemo povećati prinose, a time ćemo e, smanjiti emisije CO2, time ćemo povećati pouzdanost proizvodnje za poljoprivredne proizvođače, a također ćemo povećati kvalitetu i e, postići veću, veću e, raznolikost u prirodi. Dakle, e, te nove tehnike nude cijeli jedan niz potencijala i novih mogućnosti, a sve je počelo direktivom iz 2005 2001 kroz 18. Mnogi misle e, da je ta direktiva e, temeljena na e, analizi procesa, međutim to nije tako, ona, je, ona se temelji i na analizi proizvoda. Dakle, što čini genetski modificirani organizam? Je li to organizam? Je li to ljudsko biće? da li ima genetski materijal koji je promijenjen, da li su se te promjene dogodile prirodne, da li su se e, dogodile kroz upotrebu tehnika koje su nabrojane u aneksu 1a e, ili e, teh, pomoću tehnika koje nisu nabrojane u tom aneksu. Te kako su odgovori na sva ova pitanja potvrdni, radi se o genetski modificiranom organizmu, a inače ne. Dakle, ono što mi radimo u našoj platformi je, mi smo napravili ovaj grafikon na temelju ovih e, pitanja. E, neka pitanja se odnose na proces, a neke na proizvod. E, želio bih vas uputiti na našu internet stranicu gdje možete naći više informacija o, o ovome i također o tome zašto su neke od tehnika van područja primjene ove direktive, a neke su unutar tog područja primjene. Što se tiče pregleda tog sektora, to je dakle jedan inovativni sektor koji ima 8,6 e, milijardi, koji ima od 2012. promet od 8,6 milijardi eura. E, dakle, vrlo je važan e, za Europu i to je također sektor koji puno ulaže u istraživanje i razvoj, gotovo 15 do 25% od e, njihovih, e, njihove dobiti ulažu u istraživanje i razvoj. Dakle, e, ono što su mogući efekti su značeni kako za uzgajivače biljaka, tako i za konzumente, a što se tiče uzgajivača E, odnosno poljoprivrednih proizvođača e, vrlo je važno e, razmišljati o njima. Mi smo izračunali učinke za taj sektor. Kao što sam rekao, 8,6 milijardi je godišnji promet proizvođača sjemena. E, uz njihovo ulaganje od 10% toga u istraživanje i razvoj, to iznosi 860 milijuna e, eura godišnje. Dakle, gubitak 30% od e, toga značio bi gubitak mnogih radnih mjesta u Europi i ozbiljne posljedice. Što se tiče poljoprivrednih proizvođača, E, njima su potrebni, potrebni usjevi koji su otporni i koji im olakšavaju e, proizvodnju. Drugi primjer tiče se Aha, e, tiče se plamenjače, o tome ste već vidjeli prethodnu prezentaciju. Dakle, ako ne morate više špricati 15 puta godišnje, nego samo 2-3 puta godišnje, uštedit ćete puno novca. Mi smo izračunali da bi se na taj način e, uštedilo za naše proizvođače gotovo 900 milijuna eura. A ono što bi bilo još važnije su tu naravno koristi za naš okoliš i za naše konzumente za proizvođače hrane pomoću ovih e, tehnika možemo poboljšati e, e, njihove njihovu proizvodnju, ali također možemo osigurati veću raznolikost proizvoda, e, smanjiti štetu za okoliš i smanjiti količinu otpada još jedna kalkulacija koja se tiče e, smanjivanja bacanja hrane. Europska komisija procjenjuje da se godišnje baca oko 90 milijuna tona hrane, a to bi moglo narasti do 2020. na 120 milijuna. Dakle, potrebna nam je hrana koja, može, koja ima dulji rok trajanja, time bismo mogli uštediti, kad bismo uštedili 10%, znači kad bismo smanjili bacanje hrane za 10%, time bismo smanjili e, bacanje za 9 milijuna tona, što odgovara 38,49 milijardi, odnosno 36 milijuna tona e, emisija CO2. Dakle, to su značajni rezultati. Što se tiče konzumenata, naših potrošača, naših građana, e, oni mogu e, od ovoga imati velike koristi kao što su poboljšanje e, zdravlja, ali također i poboljšanje organoleptičke kvalitete hrane zahvaljujući ovim tehnikama. I evo došao sam i do kraja moje prezentacije, htio bih zaključiti o dva slučaja kada E, imamo e, regulativu koja je vrlo e, stroga naši proizvođači će se vjerojatno odlučiti za odlazak izvan Europe. Male E, mala poduzeća će biti na gubitku jer će doći zbog toga do pada e, njihove vrijednosti i e, oni nemaju dovoljno novca da se obrate regulatornim sustavima u Europi, znači to će značiti i pad konkurentnosti europskih poduzeća. E, dok bi s druge pak strane regulativa koja bi bila manje intenzivna, a jasna, e, omogućila investicije u istraživanje i razvoj, e, što bi omogućilo gospodarski rast, stvaranje radnih mjesta i za male i srednje poduzeće i za velike, velika poduzeća, to znači veću konkurentnost prema ostatku svijeta, a to bi značilo E, da bi e, se na taj način e, riješili neki vrlo značajni problemi, ali ono što je najvažnije, regulativom koja je manje intenzivna bismo osigurali održiviju budućnost i uhvatili se na dobar način u sa nekim društvenim problemima. Hvala lijepa. A sada riječ dajem gospodinu Kristofu Tenu koji je e, direktor e, Test Biotek. On će nam dati svoju prezentaciju o nekim aspektima, pravnim i e, društvenim aspektima ovih novih metoda test Biotech je e, neovisna e, neovisni institut za procjenu učinka i biotehnologiju. Doktore Ten, imate riječ. Najprej hvala što ste me pozvali. Kao što smo rekli, mi u biotech industriji nastavimo biti neovisni i usnovati, utemeljiti naše odluke na znanosti. Dakle, imamo neke primjerke ovog izlaganja tu, na stolu poredi i na našem web sajtu, tako da ćete moći naći neka zastavljena potkrepljenja za ono što govorimo. Najrelevantnije tehnologije iz moje perspektive su tehnike eh, e, editiranja genoma. Naprimjer, one imaju najveći eh, mogućnost, može se na mijenjati genom eh, koristeći nukleazu. možete izrezati DNA, e, DNK na određenom mjestu i izbaciti ili ubaciti gene po potrebi. Možete intervenirati ne samo u strukturi DNK, već intervenirati u regulaciji DNK. Ovo je jedna od temeljnih tehnologija. Nije više potrebno izolirati DNK, već znači, se može napraviti sinteza u laboratorijskom okruženju, može se odrediti DNK na putem kompjutora. Zatim, eh, evo imamo i ovu mogućnost, dakle, izrezanja, dakle da nađemo odgovarajuće mjesto u DNK gdje se može izrezati DNK, zatim izbrisati ili isključiti ili uključiti eh, DNK eh, izmjene Kao što je rečeno nekoliko navrata postoji, vodi se brojne rasprave o tome kako uređivati pravno gledano, tako da bih htio reći nešto o tome kratko. E, na temelju direktive iz 2001. godine situacija je jasna, imamo stare tehnologije koje su postojale prije nego što je ta direktiva stupila na snagu, postoji nove tehnologije koje se mogu koristiti, tu su postupci za izmjenu genskog uvjetovanja bilja, to su tehnologije koje trebaju biti uređene Na primjer, ako izražete DNK na nekoj razini, to je nešto može, ako, ako tako stvaramo GMO, onda to treba urediti. E, dakle, to su intervencije na e, genom. Nije važno da li se te izmjene dešavaju prirodnim putem ili ne i da li se tu dođe do transgenoma ili neke druge vrste. To nije važno, situacija je, ja mislim, jasna. Dakle, pitanje je da li ta tehnologija intervenira, utječe na genom, ako da, onda treba biti uređena. Ovdje imamo Kremer i Spranger, dva pravna dosije. Jednu su pokrenuli nevladne organizacije, drugu u njemačke vlasti. To možete pročitati zaključke, svugdje možete naći informacije na internetu. Kao što sam rekao, e, ovo je pristup orijentiran na postupak, svi će vam stručnjaci to reći. Tu imamo načela predostrožnosti. Da, dakle, u tom slučaju mora se mora ispromijeniti mjere predostrožnosti. Također postoje interesi da spređe sa postupka e, usmjerenog na postupak ka e, ovaj usmjeren na proizvod. I ovdje imamo citaciju iz jednog znanstvenog rada da njemačkih e, vlasti gdje se kaže da će u budućim, budućim tehnikama e, tehnologije mogu biti ocjenjene prema e, novim izlaznim, odnosno završnim proizvodima, a ne po tehnikama koje se koriste kako bi se došlo do te nove vrste bilja. A to sigurno nije naš, to nije sigurno europski pristup, to je suprotno njemu ali se približava e, tekstovim, zakonskim tekstovima u SAD-u, na primjer. Ovo je jedna publikacija, odnosno tekst iz e, časpisa Nature, jer oni su usmjereni na proizvod i tu nema e, pred, nije usmjereno na, na mjerama predostrožnosti, tu nove i stare tehnologije nisu urađene u SAD-u, tako da nema na kraju transparentnost, e, sljedivost, e, niti izbor. E, poljoprivrednici imaju dosta nesnu situaciju, ne znaju koje tehnologije koriste i kako, dakle ja mislim da bi Europska unija trebala izbjeći takav put. Za sad uredba koja postoji funkcionira dosta dobro. Iz nastavnog točke gledišta moramo gledati i pozitivne stvari, dakle ubacivanje ili izbacivanje, knockout i knock-in, to je nešto što može stvoriti neciljane učinke, može promijeniti genom, zatim samim tim promijeniti sastav eh, biljke i izazvati promjene u okolišu. Dakle, sve tom, svemu tome moramo pristupiti korak po korak, mora se ići kroz pojedinosti, a ne brzo donositi odluke. Još jedan razlog zašto bi to trebalo urediti jest taj da se mora napraviti više provjera. Dakle, ako se u prvoj primjetni samo mala promjena DNK, možemo uzeti biljke gdje imamo male promjene, onda kombinirati različite tehnologije i onda čim započne, ako izvučemo nešto iz e, izuzmemo iz primjene uredbe, ne znamo što će dalje e, biti izazvano jer može doći do većih promjena genoma, čak i radikalnih promjena genoma. Ovdje imamo dva lijepa slajda, jednom se prikazuje tehnologija koju, raz, koju su razvili istraživači u SAD-u, gdje se kaže kad se ponovi jednom, dva put, tri, stotinu puta, onda se vidi da se može izraditi cjelokupni e, genom korak po korak malim promjenama, e, malim intervencijama. Na kraju se promijeni u potpunosti cijeli genom i oni kažu dakle ako se ide korak po korak e, možemo napromijeniti DNK homo sapiensa i e, doći do neandertalca. E, ovdje ovo je rekao Church, jedan od najiskusnijih znanstvenika u tom polju i rekao je da tehnologija koja je pred nama može omogućiti radikalne promjene ako se bude opetovano, u slučajevima kad se opetovano primjenjuje. Dakle, moramo to imati E, moramo to urediti. Što se tiče e, socioekonomskih e, učinaka, napravili smo određene znanstvene istraživačke radove i za sad je situacija nejasna, imamo mala poduzeća u ovom području, no kratkoročno EU ima dominantnu, imamo dominantnu poziciju u, stalnih, onih redovnih klijenata, dakle do agro i partnera koji rade eh, Monsanto za njih. To je nešto će biti uvjetovano eh, patentima. Tu će biti velik trud usredočen na zašte vrsta bilja i oni će biti ovdje eh, vlasnici dakle patenata će biti jako zaštićeni u biti ne znamo koje su stvarne cijene i troškovi. Ja očekujem, dakle, ukoliko, očekujem da će ovo biti regulirano i da će Europska unija iznijeti konkretne smjernice kako to sve ocjenjivati, a onda ćemo znati u kojim slučajima je potrebno napraviti ocjenu učinka prema smjernicama, prema onome što će Europska komisija napraviti, ne znamo još što će treba biti ocjenjeno, u svakom slučaju morat će se napraviti ocjena učinka. U svakom slučaju ne možemo reći da će e, troškovi regulative biti nešto što će, biti što će ograničavajuće djelovati na poduzetništvo. U genskom inženjeringu se govorilo ista stvar. Na početku genskog inženjeringa bilo je veliki broj malih poduzeća koje su puštali u taj posao. Dakle, ako želite širiti određenu tehnologiju, morate se postarati da imate, da je patentirana, no Evo, zaključno, e, što pravno gledano moramo imati ocjenu učinka, e, procjenu rizika i tako dalje i označavanje. To je jasno. E, što znam se tiče puno je nesigurnosti i novih mogućih vidova razvoja koji su nam nepoznati, moramo biti oprezni, ne možemo tek tako izaći na tržište s tim i pustiti to u promet. Treba nam uređivanje i zbog e, mogućih negativnih e, posljedica korištenja ovih tehnologija i socioekonomskog aspekta najograničavajuće je ovo pitanje patentiranja, a ne uređivanje. Najljepša hvala.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 E, želim e, reći nešto u vezi s ovim što je Kristof Ten rekao na kraju. E, pitanje što bi to značilo za male uzgajivače? Malo prije nam je rečeno da genomi putuju svijetom i Međutim, ako ne bude obaveza označavanja i ako kod malih proizvođača se pojavi takav genom, ja tu vidim e, veliku opasnost e, ako bi se to izuzelo iz e, obveze, iz područja djelovanja regulative. Nadalje, što se tiče procesa odobravanja E, dakle, ova direktiva se ne upotrebljuje na tehnike koje su se već dugo, koje se već dugo upotrebljavaju i e, smatraju se sigurnima. E, to za ove nove tehnologije se jednostavno ne može e, na njih primijeniti ne može one e, ove nove tehnologije jednostavno ne spadaju u te stare koje dugo upotrebljavaju i smatraju se sigurnima ako njih jednostavno izuzmemo to bi bilo vrlo važno jer mi uopće ne znamo što e, bi nas tu čekalo u budućnosti obzirom su te tehnologije potpuno nove. E, da li e, tu komisija zapravo je nadležna, ona može dati odobrenje, do duše mora konzultirati i zemlje članice, a Europski parlament je potpuno isključen iz ovog procesa odlučivanja, eko je to pitanje jako važno E, radi se o velikom e, novcu, o milijardama eura, ali ne radi se samo o tim milijardama eura, radi se o cijelim sektorima gospodarstva i o e, agrarnim sustavima. Na primjer, kad se radi o označavanju, jako mnogo novca nas je koštalo što smo sagra, sagradili iz ničega jedan cijeli sektor poljoprivrede koji e, se bavi ekološkom proizvodnjom i sad e, bi se taj sektor doveo u opasnost a osim toga i naši konzumenti naši potrošači dakle e, došlo bi do raspada sustava koji je sagrađen vlastitim sredstvima što, va, što je vaše mišljenje u vezi s tim to bi me zanimalo Hvala lijepa. Ako nitko drugi nije... E, nitko drugi... Aha, vi želite riječ? Izvolite, imate riječ. E, kao što sam već rekao u prošlosti su nam već davana ružičasta obećanja u vezi sa e, genetskim modificiranim organizmima ali ako je sve to tako divno i krasno zašto onda postoji otpor protiv jasnog označavanja e, zašto postoje tendencije sakrivanja i prikrivanja mislim da jednostavno postoji to nepovjerenje. Ako pogledamo e, sve to što e, su rezultati novih tehnologija, e, imamo jednu, na primjer, vrstu uljne repice koja je genetski modificirana E, uopće, tu uopće nema e, većih prinosa, dakle obećanja koja su davana e, proizvođačima se jednostavno ne ostvaruju. Sve su to stare priče samo pod novim e, krinkama. Imam i jedno pitanje za komisiju. ko, rečeno je da će se Europski parlament uključiti koliko je to konkretno? E, da li ćete samo naknadno konzultirati zastupnike ili ćemo mi biti jasno uključeni u cijeli postupak odlučivanja? Ja se tu želim pridružiti kolegici koja je već e, govorila o tome da je e, neprihvatljivo da Europski parlament nije dio procesa odlučivanja o jednom tako važnom pitanju. Hvala lijepa. Izgleda da više nitko ne traži riječ, pa ću sada dati riječ predstavnici komisije. Izvolite, gospođo, imate riječ. Evo, htjela bih se sada osvrnuti na nekoliko točaka koje sam čula da ste spomenuli. Dakle, prije svega, ako ove tehnike padaju pod područje primjene direktive i smatraju se kao GMO, onda je komisija već zatražila i zatražila bi od EFSE da utvrdi jesu li ove trenutne smjernice za GMO općenito, da li se one mogu primijeniti također i za ove nove tehnike uzgoja biljaka. Evo, na primjer, tražili smo već do sada za cisgenezu, za intragenezu i također za e, e, nukleazu cinkovog prsta. E, u svakom slučaju nam je rečeno da za te slučajeve su postojeće smjernice dovoljne i da ne treba ništa dodavati i da se evaluacija rizika može primjenjivati kao i do sada i za takve tehnike. Što se tiče činjenice da je komisija E, ta koja bi trebala konsultirati ili ne europske e, države članice ili Europski parlament. Ja vas podsjećam da je ovdje riječ o pravnom tumačenju komisije jedne od direktiva. Dakle, to je tumačenje, komisijno tumačenje e, direktive. Komisija će protumačiti zakonodavstvo na određeni način. A e, kao zadnja instanca će biti e, Europski sud, znači sud Evropske unije, koji će nakon toga donijeti krajnju odluku. Znači, prvo će komisija dati svoje preporuke na temelju vlastitog tumačenja, a onda ćemo se obratiti sudu za konačni zaključak. Ovaj tekst komisije nije novi prijedlog zakona. Znači komisija nije ta koja predlaže novi dokument sa novom definicijom GMOA ili sa svim GMO organizmima koji su pokriveni ili nisu pokriveni. Ne, znači to je dokument koji je samo zapravo predložen na razmatranje e, e, parlamentu te bi se na taj način parlament trebao uključiti. U ovom slučaju je riječ samo o tumačenju komisije jednog pravnog akta, jednog pravnog teksta. Evo, to je ono što je u sljedećoj fazi na rasporedu. Mi smo e, već obećali da ćemo otvoriti raspravu, također su neki zastupnici zatražili da, da sudjeluju u toj e, raspravi ili pak da budu informirani o stajalištu komisije, a mi smo obećali Europskom parlamentu e, i pojedinim zastupnicima te također nekim organizacijama kao što su Greenpeace, nevladine udruge i organizacije proizvođača, svi oni su nama obećali da će nam, e, e, e, zatražili su zapravo to tu, to naše tumačenje e, komisije. To nije znači novi prijedlog zakona, nego je samo tumačenje već postojeće direktive. I molim da se to tako shvati. Kao tumačenje komisije koje će nakon toga biti popraćeno ili ne, ali nadamo se da hoće da će sud biti taj koji će procijeniti je li naše tumačenje ispravno ili ne. To je rekao povjerenik. E, napravit ćemo to na ozbiljan način. Dakle, ako proizvod ulazi u područje primjene definicije, onda je tako. Ako proizvod ne ulazi u područje primjene, onda se mora razjasniti e, kakva pravila vrijede za njega. Dakle, to je postupak koji će komisija napraviti e, e, na nepristran način. Evo, ponavljam još jednom, to će biti samo tumačenje postojećeg teksta. Nije riječ o novom zakonodavstvu koji komisija sama predlaže. Također sam e, čula da se govori o uvodnoj izjavi broj 17, e, no taj, naravno, samo jedan od elemenata koje će komisija analizirati. Dakle, nama je to uvodna napomena i tekako poznata i mi ćemo i razmotriti. S druge strane, smatram da bi te rasprave mogle ispasti vrlo stručne ako nastavim u, u ovom smjeru, no e, naša skupina stručnjaka bi se trebala sastati sljedeći put u veljači 2016. Nemojmo zaboraviti zahtjev parlamenta da bude uključen u raspravu. U svakom slučaju, grupa stručnjaka će biti prisutna. Zahvaljujem vam što ste mi dopustili da napravimo ovo završno izlaganje. Hvala lijepa. Time smo završili sa popisom govornika. Osim Ako još netko želi riječ, izvolite. Nakon e, ovog govora komisije e, mene brine nešto drugo, a to je e, da je ovdje riječ zapravo o pravnom tumačenju. Ja mislim da je ova tema već dovoljno teška i ozbiljna i da nam treba dublja rasprava. Također želim zahvaliti na prisustvu odgovorne osobe Bioteha koja nam je dala malo drugačiju viziju. I također bi se htjela obratiti našem odboru za poljoprivredu i htjela bi se tražiti tražiti da budemo možda e, zapravo e, da zapravo budemo malo raznoliki. Od pet osoba koje su govorile, četiri su govorile o istoj stvari. Ja mislim da bi bilo potrebno imati različita stajališta kako bismo e, mogli na temelju tih informacija koje dobijemo odlučivati. Hvala. se do Najpša hvala, sada dajem riječ e, našim stručnostima. Želite li odgovoriti na ovo što je rečeno? Možete imati na raspolaganju tri minute svaki. Čujete jest, Tak, li me? Dobro, dakle, želite li uzeti riječ svaki po tri minute? Možete se dogovoriti da svaki odgovori na određena pitanja kako želite. Izvolite so uh, I have to go first. Um... Ja ću prvi uzeti riječ. Bilo je dosta pitanja o pravnoj sigurnosti za poljoprivredne proizvođače, o sljedivosti i pitanje o označavanju. E, tu postoji mnogo otvorenih pitanja, ali možete biti sigurni da proizvođači sjemena znaju koje sjeme je e, rezultat novih tehnologija tako da će biti mogućnosti za označavanje i za sljedivost ako se to želi. To je moguće, nije nemoguće. I kao što sam već rekao, e, to se dakle e, nije uvijek moguće pomoću DNK analize utvrditi da li je sjeme genetski modificirano ili nije, to je nešto što e, zastupnici industrije tvrde, ali to zapravo nije uvijek moguće. Ali može se upotrijebiti označavanje i e, to će omogućiti sljedivost. Naravno kad se radi o patentima e, tu će situacija biti jasnija Dakle, patenti na tom području mogli bi ići i dalje od e, i dalje i pokriti i rezultate konvencionalnog e, uzgoja bez obzira na to na koji način je e, rezult, eh, je proizvod dobiven. Dakle, to predstavlja veliki izazov za vas. Eh, činjenica da li je nešto zaštićeno patentom ili ne, neće biti eh, dovoljno da se razazna da li je genetski modificirano ili ne. mislim da će biti potrebne daljnje rasprave o tome na odboru. Ne znam da li imam još jednu minutu. E, malo bi se trebalo pogledati i dalje od ove trenutne situacije. E, postoje primjedbe slične onima koje su poznate, e, na primjer primjene koje za cilj više nemaju populaciju na polju nego populaciju oko polja. To se može ticati insekata ili drugih biljaka koje su oko polja E, to će također biti jedna nova e, tema kojom ćete se vi također trebati pozabaviti. Dakle, e, radit će se o intervenciji u u prirodnim populacijama koje su u okolišu oko poljoprivrednih površina. tako da će biti komplicirano postići pravnu sigurnost i neophodnu sigurnost u, e, e, neophodnu sigurnost u ovom području. Hvala lijepa, sljedeći govornik. E, hvala lijepa. Najprije što se tiče patenata, neću govoriti o patentima, ali o malim i srednjim poduzećima. Moja prezentacija je bila fokusirana na E, upravo njih. Za njih je, su ove nove tehnologije vrlo važne. E, kao što sam već rekao, e, uglavnom mala i srednja poduzeća su ta koja rade veliki dio ovih istraživanja i za njih je vrlo važno da se omogući i postigne napredak u ovom području. Jednostavan primjer, ako imate genetski, genetski modificiran proizvod, i ako tražite analizu od EFSE, to će vas koštati u prosjeku 30 do 40 milijuna eura. Ako ste malo ili srednje poduzeće, naravno da nemate financijske mogućnosti za to. Dakle, za mala i srednja poduzeća ove tehnike su vrlo važne i nemojmo zaboraviti da Europa nije muzej. Europa nije otok, usamljeni otok. U cijelom svijetu e, kao što smo već vidjeli sa genetski modificiranim proizvodima e, te nove tehnologije uzgoja su otprilike manje više ista stvar. Neke zemlje su već učinile korake u tom smjeru i ove tehnike e, drže van e, regulative. Tako da Europa također mora pogledati te e, društvene probleme. To su, ti su problemi toliko veliki da su nam potrebni novi alati u našoj kutiji, tako da kažem da bismo se nosili sa tim izazovima i problemima. Dakle, potrebno nam je više alata kako bismo e, naš e, opskrbni lanac e, opskrbili dobrom hranom i dobrim proizvodima. Ja se ne slažem sa govornikom koji je rekao da su ovo stare stvari, samo predočene na novi način. E, to nije točno, ovo su e, nove tehnologije i nove e, tehnike. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa. Neću previše ulaziti niti u pravnu, niti u tehničku raspravu. Za mene pitanje je zašto se, su ljudi, čini se, toliko prestrašeni od znanstvenog napretka. Mi sada znamo više o uzgoju bilja nego što smo znali prije 50 godina kada smo gene bombardirali e, radioaktivnim e, topovima kako bismo dakle radijacijom smo postizali mutacije danas znamo više i čini se da da postoji jedan dio e, društva koji smatra da je veće znanje opasno. Ne, manje znanje je opasno. Mislim da bismo trebali imati malo više povjerenja sami u sebe nego što danas imamo. Došlo do velikih napredaka u e, znanosti, više znamo o tome što možemo postići, kako to možemo postići, kako možemo minimirati učinak i kako možemo postići dobre rezultate ne samo što se tiče prinosa Naravno da ćemo se nastaviti baviti i povećanjem prinosa, ali također i drugim aspektima, na primjer kao što su otpornost biljaka na faktore stresa, e, nadalje e, što se tiče zdravlja tla e, nutrijenata u hrani i tako dalje i tako dalje mi se tim istraživanjima bavimo već odavno ali istraživače će nam e, u budućnosti omogućiti napredak ne samo kod e, kultura koje, su, e, koje se proizvode ogromnim količinama kao što su soja i kukuruz, nego i kod bilja koje se proizvode u manjim količinama, na primjer povrće spada u te vrste. Što se tiče označavanja, neke tvrtke bi vjerojatno htjele reklamirati svoje e, genetski modificirane organizme. Ali pitanje je da li želite reklamirati svoj proizvod, na primjer isticanjem e, njegove nutritivne vrijednosti ili činjenicom da je e, postignut genetskim inženjeringom. Dakle, ako je cilj E, informiranje konzumenata to je onda jasno ali e, naše uvjerenje da veliki dio proizvoda ovih postupaka koje su vam danas prezentirani se ne treba smatrati genetski modificiranim organizmima i da ih se treba izuzeti iz područja primjene e, zakonodavstva. Ako e, učinimo grešku i uključimo ih u to područje primjene, posljedice će biti daleko sežne. U redu, hvala lijepa. Gospodin Hausling, izvolite. Hvala lijepa. Ja nisam zapravo zadovoljan odgovorom komisije. Mislim e, da parlament ne bi trebao biti zadovoljan time da e, se to prepusti komisiji uza svo povjerenje koje imamo u komisiju, ali mi kao odbor bismo trebali provjeriti još jednom e, da li bismo ipak trebali biti uključeni i da li E, i po mom mišljenju to bi trebala provjeriti pravna služba našeg odbora. E, ja tu nemam baš povjerenja. Mi u Njemačkoj trenutno imamo jednu raspravu o tumačenju e, i znam da će ta rasprava vrlo brzo postati politička rasprava i to ne smijemo odlagati mi kao E, parlament e, ne smijemo tu odluku prepustiti jednostavno samo komisiji jer posljedice su daleko sežne i zato e, mislim da bi nam tajništvo odnosno pravna služba tu mogla dati svoju pomoć. Evo to bi bio moj prijedlog. Hvala lijepa. Gospodine Hojtman, imate riječ. Mislim da bismo trebali biti jako oprezni kad je reč o strahu od novih tehnologija. Neke nevladine organizacije traže označavanje e, proizvoda da su slobodni od biotehnologija. Mislim da je to opasno. Moramo vidjeti što je sigurno, što obećava i što ima veliki potencijal za rješavanje izazova koje, s kojima smo suočeni, e, a to je i proizvodnja dovoljnih količina hrane i e, hrane koja je bogatija nutrijentima. Dakle, mislim da trebamo biti vrlo e, oprezni i donijeti prave odluke i ne smijemo se samo braniti od novih tehnologija nego bismo ih trebali prigrliti. Państwa, wyczerpaliśmy już nawet dodatkowe wystąpienia. W takim razie... Još hvala. Imali smo evo čak i vremena za dodatno javljanja Zahvaljujemo našem timu stručnjaka. Vaše izlaganja omogućila su nam da obogatimo raspravu. Sada imamo nove spoznaje o ovim temama. Naravno, sve nije razjašnjeno do kraja. Vjerojatno ćemo morati ponovno vratiti se ovoj temi u budućnosti. Naravno, to je jako složena tema na koju je javno mnjenje osjetljivo. I u biti kada se razmišlja o izazovima koji se tiču prehrane u razdoblju od danas do 2050. godine kada ćemo imati 10 milijardi stanovnika na planeti Zemlji. To nas navodi da razmislimo i da imamo malo otvoreni pristup. Čak iako načini tradicionalne proizvodnje jesu jako važni. Najpša hvala svima, hvala svim govornicima, ova dva panela. Imamo jednominutnu pauzu pa ćemo onda preći na nastavak našeg dnevnog reda. Gospodin Danta već je spreman. Evo, imat ćemo samo jednu minutnu pauzu pa ćemo nastaviti s radom. punktu kolejnego. Politika spójności Prelazimo na sljedeću točku, dakle radi se o kohezijskoj politici u planinskim regijama Europske unije. Izvijestili za mišljenje je gospodin Michel Danta. Odlučili smo izraditi mišljenje o nezakonodavnom izvješću na vlastnu inicijativu koje je tražio odbor za regionalno izvješće, a to je kohezijska politika u planinskim područjima. Znamo da uveliko ovise o poljoprivredi i ruralnom razvoju. E, pučani su dobili to izvješće. Gospodin Danten imenovan je izvjestiteljem za izradu mišljenja. Gospodin Danten, imate riječ. Najviše hvala predsjedniče. Kao što ste već rekli, radi se ovdje o izvješću na vlastnu inicijativu i naš odbor treba izraditi samo mišljenje o aspektu koji se tiče poljoprivrednog dijela. Tu se radi o mišljenju, dakle tekst je ograničene prirode i ja ću osobno imati samo mogućnost da dopunim mišljenje e, koje sam izradio u vidu amandmana u sljedećoj etapi. Predlažem, e, imajući na umu razmjenu, dosadašnju razmjenu mišljenja i izvješća koje je izradila, iznijela naša, naš odbor e, na ovu temu, ovdje mislim na doprinos kolege Dorfmana o e, problemima e, mljekarskog sektora u planinskim predjelima, da inzistiramo na tri konkretna poglavlja, to su pitanja upravljanja i sinergije kohezijskih fondova s jedne strane, zatim ulaganja konkurentnosti i diversifikacije, planinskih e, teritorija s druge strane i osobite osobitog strukturiranja prehrambenog lanca u ovim e, planinskim regijama gdje imamo mala, e, ekstremno mala gospodarstva i kratke kratke lance. Posjećam e, dakle, da smo već napravili jedan prijedlog u trenutku e, reforme e, zajedničke poljoprivredne politike, jer prvi i drugi stup omogućuju da se cilja na određene kredite i regije, imajući na umu E, prirodna ograničenja, a planine predstavljaju prirodna ograničenja, jer tu su klimatski i topografski uvjeti i izoliranost koji utječu na gospodarski razvoj tih regija. u našim e, područjima e, su te koje trebaju biti dosljedne u različitim odlukama. Ja želim ovdje usputno reći da ako u ugovoru iz Lisabona postoji stavak, konkretan stavak koji stiče planinskih područja, e, otoških područja i e, najudaljenijih područja još uvijek nemamo ni jednu politiku planina koja je e, koja bi mogla biti na primjer utemeljena na zonama na primjer definicija planine ovisi o zemlji, jer su zemlje te koje e, definiraju svoje teritorije kao planinski ili ne, a kriteriji, moramo priznati, su ponekad dosta različiti jedni od drugih. Dakle, s velikom pozornošću ću saslušati sve vaše doprinose i naravno primiti na znanje prijedloge za amandmane kako bih napravio mišljenje koje će na najbolji mogući način odraziti mišljenje koje je već naš odbor iznio. Mislim da je žurno potrebno razmisliti o budućem načinu podrške poljoprivrednim gospodarstvima koja su u teškim, teškom položaju, e, njihovi, njihova cijena proizvodnje je više nego drugdje, tamo se puno više troši energije infrastrukture su skuplje. I postoje ideje koje treba staviti na stranu kako bi ih se moglo predstaviti prilikom neke buduće rasprave e, o, e, na primjer, zajedničkoj poljoprivrednoj policiji nakon 2020. Evo, nekoliko ljudi se javilo za riječ. Gospodin Dorfman i gospođa Sendra. Prokasne najprije gospođa Sandra. gracias. Para, para mi este informe es muy importante. Hvala. Za mene je ovo izvješće jako e, važno. Ja smatram da su planinska područja nedovoljno zaštićena i ne dobivaju dovoljnu potporu od strane Europske unije. Ta planinska područja ovise o onome što e, autonomne pokrajine ili pak države, u našem slučaju autonomne pokrajine, u moje recimo e, u mojoj regiji Galiciji odlučuju o njihovom statusu i moramo reći da postoje neka planinska područja iz kojih stanovništvo odlazi. Htjela bih dati jednu sugestiju za ovo izvješće. Je li moguće da uključimo i pitanje e, usluga, pružanja usluga kao što su obrazovanje i zdravstvena zaštita? Mislim i da je to bitno da E, održimo ljude e, na tom području, da se ne raseljavaju. Naravno da je gospodarstvo temelj, također i nužnost e, mogućnosti preživljavanja. U mojoj zemlji planinska područja najviše ovise o proizvodnji mesa, znači smatramo da je jako bitno da tome pristupimo na globalni način na razini Europske unije. Hvala. Pan Zastupnik Hvala predsjedniče, uvaženi kolege. Sa zadovoljstvom vidim da se s ovim izvješćem stavlja jači naglasak na planinska područja. Posređene mjere koje su donesene u zajedničkoj poljoprivrednoj politici a isto tako i druge neke u programu LIFE i obzor 2020. No, u Europskoj uniji nedostaje globalni pristup za razvoj tih područja. To su najsiromašnija područja kojima nedostaje infrastrukture i stanovništva i e, obradivih površina, a poljoprivredni troškovi su jako visoki. Ovo je jako specifično za jugoistočnu Europu, jer treba znati da više od 60% e, područja Balkanskog poluotoka su planinska područja. Tako da bi bilo dobro predvidjeti konvenciju za razvoj planinskih e, područja e, jugoistočne Europe, isto kao što je to napravljeno i za područje Karpata. Također bi trebalo raditi na razvoju regionalnog gospodarstva, turizma te poljoprivrede. Također bih e, volio uključiti nekolicinu tema u vaše izvješće, a to su uključenje definicije e, o kakvoći planinskih proizvoda, a isto tako e, da se poradi na energiji izvučene iz biomase i na e, pomoći mladim poljoprivrednicima u tim područjima. Hvala. Oui, Hvala predsjedavajući. Želim najprije izraziti svoje slaganje s gospodinom Dantanom glede e, izrade kartografije zona. Mislim da je to važno za cijelu Europsku uniju, iako ovo nije mala tema. Istina je da ovo pitanje prirodnog hendikepa, da se tako izrazim, dakle to je tema koja se često vraća svaki put kada se govori o projektu reforme i oba ta projekta, dakle i poljoprivredni i aspekt ruralnog razvoja trebaju postati, poprimiti aspekt biti obuhvaćen pod specifičnost e, planinskih područja. I što se mene tiče, imajući na umu specifičnosti tih zona i političke e, jake volje, to bi trebalo biti prije u prvom stupu nego u drugom stupu. to je moje mišljenje. Dakle, glede e, ruralnog razvoja, upravo zato što u tim područjima ima konkretnih problema i e, izoliranosti i razvoja i klime i tako dalje. Mislim da bi trebalo postojati neki načini pružanja pomoći kako bi se moglo doprinijeti jednakosti, stvaranju jednakosti tih teritorija. U svakom slučaju, ovo mišljenje treba biti polazna točka za E, pokretanje pravog, e, konkretnog razmatranja e, pomoći ovim planinskim područjima. Благодаря, господин председател. Внестина доклада е от голям... Хвала, predsjedavajući. Ово izvješće je od ključnog značaja. države korisnice kohezijskog fonda i kohezijskih fondova koriste petinu tih kohezijskih fondova, te zemlje i regije imaju ipak usporedive karakteristike. Planinske regije mogu biti takve da pružaju, da osiguravaju dobrobit stanovništva, ali su tam poteškoće puno veće. Najčešće proizvođači proizvode iste proizvode kao što to rade proizvođači u dolinama, ali cijena prijevoza puno je viša i sukladno tome njihovi prihodi su puno manji i zapošljavanje, stopa zapošljavanje u takvim regijama e, je manja. Dakle, njima treba pružiti pomoć. Ulaganja u takve regije može omogućiti rješavanje određenih problema s kojima su te regije suočene. Mislim kako bi kohezijski fondovi trebali omogućiti da se stane u kraj tim problemima i izazovima u svojstvu izvjestitelja u Sjeni i u svojstvu mladog zastupnika, ja mislim da je komunikacija od ključnog značaja. Moraju postojati načini komunikacije, mora postojati jednakost prilika za sve, konkretno pristup internetu, viskoprometnom internetu. A isto tako želim se nadovezati na prijedlog kolege Vručeva. Moramo uvesti oznaku e, proizvod planinskog podrijetla koje bi moglo favorizirati e, proizvode iz tih područja. Ta e, oznaka postoji, ali nije dovoljno popularizirana. Dakle, trebamo raditi s gospodinom Dantanom na tome. Hvala gospođa Galera, ima riječ. Grafija, presidente. Zahvaljujem, predsjedniče. Evo, htjela bih to prinijeti nekim idejama ovom izvješću. Dakle, gospodin Dantan je savršeno utvrdio neke probleme, a to je poimanje e, samih planinskih regija unutar država članica, odnosno kako ih se gleda u državama članicama. Ja mislim da e, nije jednostavno e, to riješiti, ali mislim da bismo trebali barem tome približiti jer ćemo kasnije imati većih problema ako politički ne reagiramo za poboljšanje uvjeta života u tim regijama. Dakle, ono što ja smatram da je važno je to da svako gospodarstvo bi trebalo imati osnovnu mehanizaciju, znači osnovne strojeve za E, djelatnost. Dakle, sve ono Znači, ako ne stavimo na raspolaganje infrastrukturu, te osnovna sredstva, osnovne strojeve, znači za ta područja, e, ako to ne omogućimo takvim regijama, to će biti i diskriminacija. diskriminacija. Dakle, e, već samim time što imam problema što e, po pitanju dostupnosti e, takvim regijama, s obzirom da neki imaju šire, neki uže ceste i tako dalje, već samim time su ta područja u nepovoljnijem položaju i ne trebaju biti dodatno diskriminirana. Također, očito je da moramo poboljšati infrastrukturu i e, temeljne uvjete rada, jer ako to ne napravimo, onda mladi neće htjeti nastaviti e, živjeti u tom području zato što će vidjeti samo e, nedostatke tog područja gledajući u budućnost. Također, kao, ako pogledamo taj prijedlog, moramo spomenuti da i za ta područja, kao i u ruralnim područjima njihova rentabilnost ovisi o e, znači o e, više više aktivnosti kojima se bave e, ljudi koji žive na tim područjima pluralnost ono što je bitno ne samo u mojoj zemlji nego također vjerujem i u drugim zemljama je i problem znači više aktivnosti koje su potrebne za preživljavanje i zato trebamo razmotriti mogućnost e, da e, postavimo neku osobu e, Znači da postavimo zapravo mogućnost takvim obiteljskim gospodarstvima da kroz raznolikost aktivnosti oni osiguraju rentabilnost svoje poljoprivredne aktivnosti i osiguraju zapravo mogućnost preživljavanja svoje obitelji. Ono što bi moglo pomoći je također i podržati takvu pluralnost u aktivnostima te e, to bi moglo biti jedan od motivacija koja bi zadržala stanovništvo na tom području. Također trebali bismo e, imati na umu specifičnosti takvih područja. U mojoj zemlji imamo također veliki problem sa koeficijentom e, primjenjivosti ZPP-a. Dakle, ne prepoznaju se ta posebna područja koja imaju nepovoljne ili neke drugačije uvjete i to je ono što utječe i na očuvanje takvih područja. Ja mislim da je ovo izvješće u svakom slučaju dobra početna točka kako bismo u budućnosti e, prepoznali e, ta područja koja imaju prirodne nepovoljne uvjete i da za njih upravo zbog toga treba napraviti nešto više, da ih treba prepoznati kao takve, kao potrebite za e, dodatnim sredstvima. E, ja ću vam podnijeti određene amandmane i nadamo se da ćemo onda svi zajedno uspjeti doći do e, pozitivnog i dobrog izvješća. Zastupnik Flanagan. Hvala lijepa. Ovo je doista važno područje i razočaran se razočaran sam kad vidim e, koliko je nazočnih u ovoj dvorani, koliko je malo nazočnih članova odbora. Ne znam zašto uopće e, izlaze na izbore za Europski parlament ako ne žele predstavljati e, građane koji su ih izabrali. A sada što se tiče ove teme, ona je vrlo, vrlo važna. Tu se ne radi samo o poljoprivrednom poljoprivrednim proizvođačima. Oni ne samo da proizvode poljoprivredne proizvode, nego se brinu za e, za sve druge aspekte e, očuvanja e, naših planinskih područja irski jezik je još uvijek jak u planinskim područjima u Irskoj na primjer kako stvari za sada stoje. Opstanak irskog jezika ovisi o tome da se e, zadrže stanovnici u planinskim područjima. Ako poštujemo i ako nam je stalo do ljudi koji žive i rade u tim e, područjima, onda moramo znati da su oni posljednji na redu kad e, je riječ o raspodjeli novaca. E, ako ih doista poštujemo, oni ne bi trebali biti posljednji e, kad, kad je riječ o raspodjeli novca i to ne, ne samo što se tiče Irske nego i ostatka Europe. Dakle, situacija je zapravo zapanjujuća. Oni koji žive i rade u najtežim uvjetima dobivaju najmanje. E, čak i u drugom stupu e, pred njih se stavljaju tolike prepreke da često mnogi odustaju e, i uopće ni ne traže novce na koje bi imali pravo. Dakle, ako želimo otežavati njim, e, ako e, moramo im prestati otežavati život. A sada e, imam pitanje za komisiju. Dakle, oni su financijski hendikepirani zbog činjenice da žive u planinskim krajevima ali e, ono s čim ja imam problem je činjenica da ljudi koji e, su zapravo u nepovoljnijem položaju a e, ako se pita komisiju ona daje odgovor da se ne može očekivati da oni ne mogu očekivati da ih se u potpunosti kompenzira za sve te hendikepe zašto moje pitanje je zašto Dakle, također komisija im govori da oni ne mogu očekivati plaćanja zauvijek. Zašto? Pa ti hendikepi s kojima se oni moraju nositi će biti tamo zauvijek. Dakle, ako e, cijenite njihov trud i njihov doprinos, onda im morate dati novac. E, ti krajolici u planečnim krajevima e, bi e, degradirali bez e, poljoprivrednih proizvođača koji rade. Ja sam bio zapanjen kada sam na jednom sastanku sa uzgajivačima ovaca čuo od jednoga sudionika sastanka koji je predložio da se orlove naseli u tom području. Ja sam bio zaprepašten, ali svi su mu aplaudirali. Na kraju krajeva ti ljudi koji bi trebali biti prvi na redu kad je riječ o davanju pomoći su na kraju i zadnji koji e, dobivaju našu e, pažnju i našu pomoć. Dakle, situacija je vrlo komplicirana. Hvala. Sljedeći govornik, hvala lijepa. Ja se slažem da je ovo izvješće vrlo važno e, skreće našu pozornost na činjenicu da Evropska unija nije nije e, e, veliki teritorij gdje svi žive pod istim uvjetima u istim okolnostima E, sada je govorio netko iz zapadne Europe, a ja ću vam sada e, reći nešto kao netko koji je iz istočne Europe. Dakle, kad se radi o različitim uvjetima e, i pitanju kompenzacije, na primjer u Litvi u periodu 2014. do 2020. nemamo E, nemamo uopće e, teritorije koje su kategorizirane kao e, dijelovi teritorija gdje, koji su nepovoljniji za poljoprivrednu proizvodnju. Naravno, oni poljoprivredni proizvođači koji žive u težim uvjetima i rade u težim uvjetima neće dobiti nikakve kompenzacije. iako žive u područjima koja su manje popularna iz kojih e, stanovništvo zapravo odlazi. E, nuklearna elektrana je na primjer e, objekt iz okoliša kojeg stanovništvo odlazi. Nitko ne, ne želi živjeti u blizini nuklearne elektrane, niko ne želi ulagati svoj novac na tim teritorijima E, tako da mislim da bi trebalo e, dati veću pomoć i podršku poljoprivrednim proizvođačima koji rade u tim područjima. E, ljudi odlaze iz Litve u potrazi za boljim životom i srećom u zemlje zapadne Europe, neki odlaze u E, Njemačku, mi smo u Litvi izgubili jednu četvrtinu radno sposobnog stanovništva u posljednjih 15 e, godina. To je ogroman problem. E, naravno da se time dio gubi radno aktivnog stanovništva u sektoru poljoprivrede. E, oni bi ostali možda u svojoj zemlji kad bi, e, mi, kad bi dobivali veće, e, veća, veću financijsku potporu. Dakle, uspješnost naše zapadne, naše zajedničke poljoprivredne politike mora se mjeriti i time koliko smo uspješni u tome da recimo zadržavamo mlade ljude da se nastave baviti poljoprivredom i da nastave živjeti u područjima u kojima su uvjeti života i rada teži. E, mislim da bismo također trebali se e, pažnju usredotočiti na sva područja gdje su otežani e, uvjeti života i rada, a ne samo na pa, planinska područja. Dakle, moramo imati mehanizme kompenzacije kako bi svi poljoprivredni proizvođači radili u manje više sličnim ili istim uvjetima i kako bi se spriječilo da odlaze iz svoje, svoje zemlje u potrazi za e, boljim životom. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Ovo što radi Michel Dotan je vrlo važno i ja mu želim na tome zahvaliti. Slično kao prethodni govornici, E, ja se slažem da moramo imati specifičnu, specifične politike za planinska područja, inače će e, ona ostati bez života. Pogledajte e, mnoge regije u Europi, na primjer u Alpama ima dijelova koji su jednostavno ostali pusti. Kad je riječ o poljoprivrednoj proizvodnji, možda bismo trebali razmišljati o nekim konkretnim, specifičnim politikama za planinska područja, inače to neće funkcionirati. E, možda u sadašnjoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici ima nekih mogućnosti e, diferencijacije, ali pitanje je da li se te mogućnosti uopće koristi, koriste. E, jer tu se radi o perifernim područjima za koja ne postoji veliko zanimanje. E, e, on veliko zanimanje je usmjereno na druga područja, na primjer sektor proizvodnje mlijeka, proizvođači u planinskim područjima jednostavno ne mogu izlaziti na kraj. i oni kojima je najteže njima treba dodatna potpora međutim e, po sadašnjem sustavu ako proizvode e, oni koji proizvode više dobiju više novca oni koji proizvode manje manje novca što je e, nelogično dakle posljedice će biti vrlo ozbiljne ako ne poduzmemo ništa u vezi sa ovim kada se dogode poplave u Europi, onda kažemo aha, to je posljedica klimatskih promjena, ali jesmo li razmisliti o pravim uzrocima toga, jesmo li e, analizirali e, količine padavina, e, brojke u vezi s tim, onda ćete vidjeti da kapi kiše zapravo E, prebrzo dolaze do rijeka zato što su mnoga, mnoga nekad poljoprivredna područja sada zapuštena i e, zanemarena tako da voda prebrzo dolazi tim velikim rijekama do mora e, malobrojni koji uspijevaju preživjeti u tim područjima mi se moramo angažirati i dati im potporu. Moramo osmisliti konkretne, specifične politike za te regije, a to nas ne bi koštalo previše novca ako bismo to učinili na pravi način. Hvala lijepa. Sada ćemo riječ dati predstavniku komisije, gospodinu Dimitrov. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedniče, dame i gospodo. Evo, htio bih prije svega zahvaliti što ste mi dopustili da e, razmijenim mišljenje s vama po pitanju ovog e, izvješća na vlastitu inicijativu. Mi smo zadovoljni što e, ćemo na taj način moći zapravo preispitati tu kohezijsku politiku u planinskim područjima. Takva područja pokrivaju 20% europskog terena gdje postoji također velika socioekološka diversifikacija. Odgovorit ću i na još jedno od pitanja koje su postavljena. Mi imamo jako dugačku povijest e, unutar naše zajedničke poljoprivredne politike upravo za planinska područja. Također imamo i definiciju u e, ruralnoj politici u kojoj se govori o kombinaciji znači visine i također e, drugih nekih e, uvjeta koji znači te također e, nekim drugim faktorima o kojima ovisi taj postotak planinskih područja koja su obuhvaćena u e, zakonodavstvu Europske unije. Mi smo u reformi ZPP-a promijenili kriterije, ali su planinske regije i dalje definirane na isti način. Postoji jako puno izazova, mi to priznajemo. Ovdje govorimo o poteškoćama vezanim uz e, topografiju, uz klimatske okolnosti koje su nepovoljne i tako dalje, ali također postoje i e, jedinstveni pogledi, postoje i e, znači područja čiste vode, postoje i e, nasljeđe, odnosno očuvanje kulturnih i tradicijskih elemenata. Znači to su sve planinska područja čime su ona bogata i na temelju čega mogu razvijati i svoj turizam. Kada govorimo o nekim planinskim područjima, o nekom selu u Rumunjskoj, na primjer, primjer, naravno da postoji solidarnost među osobama koje žive na takvim područjima. U zajedničkoj poljoprivrednoj politici mi priznajemo i ulogu i važnost tih planinskih područja. Mi smo stvorili razno razne instrumente i htio bih vas sada informirati o mogućnostima koje e, postoje upravo po pitanju davanja potpora takvim regijama i po pitanju e, davanja potpora za poljoprivredne aktivnosti na tom području. Mi smo naveli i sve poteškoće s kojima se suočava stanovništvo u tim područjima, te se razgovaralo i o kompenzaciji financijskim, e, financijskim sredstvima. Moguće je plaćati kako bi se očuvala e, poljoprivredne aktivnosti i djelatnosti na tim područjima na temelju e, takozvanog prihoda koji je nedostatan. I to poljoprivrednici moraju zatražiti takvu vrstu financijskih sredstava. Dakle, bitno je održati kontinuitet e, takvih e, praksi kako bi ta financijska sredstva bila dostupna i u budućnosti. Što se tiče tih e, kompenzacija, odnosno naknada, oni uzimaju u obzir nepovoljne, nepovoljne uvjete tih područja, što su dodatni troškovi i nedovoljna visina prihoda i činjenica je da je e, potpora koja se daje za planinske regije viša nego za neka druga e, područja s nepovoljnim uvjetima. Za razdoblje između 2014. i 2020. države članice e, su u svakom slučaju uzele u obzir te naknade za planinska područja. 17 država je provelo programe za plaćanja koje pokrivaju 13.000 hektara tih planinskih područja kako u e, drugom, tako i u prvom stupnju sada su predviđene naknade za planinska područja. Dakle, to su planinska područja e, koja e, su prirodno ograničena u prirodno nepovoljnim uvjetima. Neko je postavio pitanje vezano uz Litvu. E, tamo ne postoje planine u samom smislu definicije, ali postoje ta područja koja imaju znači te prirodna ograničenja i potrebno je također uspostaviti i e, sustav za naknade za ta područja. E, ta plaćanja su najvažniji oblik intervencije u okviru e, ZPP-a. No imamo čitav niz drugih mjera koje se također mogu primijeniti i podržati, odnosno potpomoći poljoprivredne djelatnosti u tim područjima. Na primjer, jedan od tih instrumenata je E, potpora e, aktivnostima i djelatnostima koje su vezane uz klimu i poljoprivredu. E, to je ono što daje potporu društvima te očuvanje bioraznolikosti i tradicionalnih vrijednosti koje se nalaze prvenstveno u tim planinskim područjima. Također vas želim podsjetiti da jedan dio tog područja je pokriven alpskim pašnjacima, planinskim pašnjacima i šumama. Za šume imamo također e, uspostavljen čitav niz mjera, intervencija e, koje su usmjerene na prevencije od požara te na e, E, sprečavanje deforestacije, odnosno krčenja šuma i također e, uz mogućnost razvijanja novih puteva i izgradnje novih cesta za povećanje dostupnosti. Također imamo i e, kao i za ruralna područja dodatne pogodnosti za za ova planinska područja u obliku preferencijalnih povlastica, a to je ulaganje u fizička dobra. U tom slučaju također možemo platiti više za ta područja E, sa prirodnim ograničenjima. Još jedna mogućnost je takozvani lider. Lider pokriva planinska područja. I za planinska područja dodatno je osigurati e, nove infrastrukture za što je potrebno osigurati programe za ruralni razvoj upravo u planinskim područjima možemo osigurati i razno razne potpore tim aktivnostima e, suradnje, znači zadruga, e, partnerstva i tako dalje. Sve to vrijedi ne samo za e, prirodno ograničena područja, nego i za planinska područja. Komisija, kao što vidite, dala na raspolaganje korisne alate za zaštitu oznake izvornosti te za zaštitu tradicionalnih metoda proizvodnje. To je ono što predstavlja dodanu vrijednost i sve to ulazi u definiciju tih planinskih proizvoda, dakle proizvoda koji potječu iz planinskih regija. Oni se mogu na taj način e, još bolje prodavati i promicati. Evo to su neke od mogućnosti koje e, nudi politika ruralnog razvoja Europske unije. I također u širem kontekstu mi mm, sudjelujemo u različitim inicijativama. Europska unija je i dio Alpske konvencije, te u srpnju 2015. je usvojena e, makroregionalna strategija za takva područja. A to partnerstvo obuhvaća 250 članova iz planinskih područja. Od tamo su, tako, tamo su također prisutni i kolege iz opće uprave e, za regionalni razvoj, ali također i e, oni iz glavne uprave za poljoprivredu e, koji imaju svoje zastupnike u toj organizaciji te mogu dobivati najnovije informacije. informacije. Postoji čitav niz programa koji su nedavno usvojeni, a sada se kreću njihovu provedbu. Merci, hvala predsjedniče. Želim svima zahvaliti na doprinosu. Činilo mi se u potpunosti e, smislenim. Mislim da je prva briga ljudi sa planina taj da ih se ne doživljava kao indijanski rezervat suvremenih doba to je teritorij koji potpuno pripada na svaki mogući način na Europskoj uniji i oni žele živjeti od svojih prihoda. Postoje sustavi e, za pomoć u prethodnoj programaciji zajedničke poljoprivredne politike na inicijativu Herberta Dorfmana povećali smo dotacije po hektaru, ali dotacija po hektarima može izazvati utrku za <laughs> prikupljanje hektara, otkup hektara i stvoriti neravnotežu. Moramo imati potporu e, po hektaru i vrijednovanje poljoprivrednog e, zemljišta i tu je najveća poteškoća i gospođa Aguilera to je dobro pisala na planinama, ovisno o sezoni, teško se može imati samo jedno zanimanje. Ti ljudi često imaju više zanimanja koja se nadopunjavaju i kada se govori o radu na planinama, možete govoriti o poljoprivrednicima, ali u biti treba govoriti o radno aktivnim ljudima, jer osoba koja se bavi poljoprivredno može biti instruktor skijanja, e, drvosječa i tako dalje. Dakle, naše mjere moraju imati na umu tu višestruku aktivnost koja, ovisno o mjestu i o, god, o sezoni, podrazumijeva da ljudi se ne bave istim e, poslom i to je ono što omogućuje da planina živi i tako će biti ako im omogućimo da i dalje koriste sve izvore prirodnih bogatstva koje im se pružaju i ne trebamo uniformizirati e, planinu. Mislim da planinski lanci moraju imati specifičan pristup i e, da trebamo pristupiti njima kao teritorijima. Trebamo iznaći rješenje da planina bude obuhvaćena kao teritorij i da tu se radi zajedno sa svim akterima tog teritorija, tog područja. Dragi kolege, hvala, hvala vama gospodine Dantan. Vraćamo se ovoj temi 11. siječnja, rok za amandmane 15. siječnja, a usvojit ćemo to mišljenje u veljači. Sada smo došli do zadnje točke dnevnog reda razmjena mišljenja sa e, Europskom komisijom o provedbi uredbe kao što se sjećate početkom 2014. izvjestiteljica Herens Garcia uspjela je nevjerojatnu stvar, došla je do sporazuma e, s vijećem u manje od mjesec dana imali smo samo dva trijaloga. Danas ta uredba stupa na snagu. Imamo ovdje predsjednika komisije, gospodina Diego Kangafano koji će nam predstaviti trenutno stanje stvari ovog dosija. Izvolite, imate riječ. Muchas gracias, presidente, señorías. Evo, e, puno hvala. Prezentacija na engleskom, ali ja ću govoriti na španjolskom. Dakle, gospodine predsjedniče, dame i gospodo, dakle, uredba danas stupa na snagu i to je razlog zbog kojeg smo mi zatražili e, da nas danas primite na ovom odboru. Dakle, mi smo ti koji smo u mnogim državama članicama već objasnili e, da je ta uredba puna prilika, ali evo, budući da ste vi su zakonodavci koji ste pomogli u procesu suodlučivanja, onda je pravedno da e, pred vama objasnimo tu uredbu koja, e, koja stupa na snagu upravo danas. Bit ću brz, znam da ste imali intenzivan dan i već je kasno. Prvo što vam želim pokazati je da izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda jako dobro funkcionira, bolje nego ikad. Nikad nismo toliko izvozili iz Europske unije i ako vidite ovu crvenu liniju, to je ono što mi izvozimo u ovoj godini. Ali jedna stvar koju smo naučili učili upravo zahvaljujući ruskom embargu je to da moramo diverzificirati naš izvoz. I ova uredba koja stupa danas na snagu nam omogućuje upravo sljedeće, a to je diversifikacija europskog izvoza. te ono što smo radili u prošlosti, mi smo usvojili jako puno programa i države koje su imale najviše koristi od toga su bile Italija, Grčka, dakle razno razni struki programi, kombinacije više zemalja, Francuska, Njemačka, Nizozemska, Poljska i Španjolska, te pozivam sve one zastupnike iz tih država koje nisam naveo da se organiziraju u okviru tih aktivnosti organizacija te da predstave svoje projekte. E, proizvodi koje smo financirali su voće i povrće, mljekarski proizvodi, e, vino, e, te također znači, proizvodi s oznakom zemljopisnog porijekla, bioproizvodi i tako dalje. Kada govorimo o unutarnjem tržištu, ono što mi želimo, a to je financirati ne samo na unutarnjem tržištu promicanje naših proizvoda, nego također i izvan Europske unije. Mnogi od vas su također već prisustvovali tom procesu donošenja uredbe uredbe, ona je usvojena prošle godine i ovo su znači čitav popis delegiranih e, i e, e, provedbenih akata. U ovom slučaju nismo imali baš nikakvih problema, sve je bilo usvojeno, sve je bilo nakon toga objavljeno uz vaš sporazum, uz vaše odobrenje i kao što sam rekao stupa danas na snagu. A evo ovdje ću se sad malo više zadržati na ovoj prezentaciji zato što su to novosti, novosti koje e, su navedene u toj urodbi. Idemo sa lijeve na desnu stranu. Mi smo htjeli dodati, dati dodatnu vrijednost našem izvozu, imamo godišnji program, e, htjeli smo staviti naglasak na promicanje u trećim zemljama, ne toliko u Europskoj uniji, nego upravo izvan, odnosno u trećim zemljama. Htjeli smo da surađuje taj privatni sektor i da imamo e, programe kao multiprograme koji su koje, podnose više sektora u raznim zemljama, te da ta stopa sufinanciranja je puno velikodušnija nego ranije. Na drugom području htio bih naglasiti da ova nova uredba proširuje područje primjene na nove korisnike, da možemo sufinancirati puno više proizvoda, da smo proširili proširili također i po pitanju materijala to područje primjene i također da e, želimo staviti u prvi plan brendove te zemljopisno porijeklo i dati više novaca u slučaju krize. I zadnja stvar u trećoj koloni na desno, e, budući da ćemo raditi na tom privatnom sektoru i suradnji privatnog sektora sa komisijom, ovdje je okončana uloga država članica, mi ćemo okončati sa nacionalnim sufinanciranjem i da, vjerujemo da će sve biti jednostavnije. Imamo agenciju u Luksemburgu koja će nam u tome pomoći. Dobra vijest je da imamo više novaca Doći ćemo čak do 200 milijuna eura na godinu. Kao što sam već ranije rekao, ova nova uredba predviđa e, sufinanciranje više proizvoda. Dakle, svi poljoprivredni proizvodi osim duhana možemo sufinancirati i prerađene proizvode kao što su čokolada, piva, tjestenina i tako dalje. Te ćemo također e, se usmjeriti i na proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog e, porijekla i također na vino koje može potpadati pod jednostavne programe ili pak e, pod multiprograme, dakle gdje se vino može e, kombinirati ili pak se zastupati samostalno bez ikakvih poteškoća. Također govorimo i o ribarstvu te akvakulturi i o posebnim programima za udaljene i otočne regije i za nacionalne skeme po pitanju kvalitete. Evo ga, e, tko je taj tko može podnijeti zahtjev? Mi smo proširili to područje primjene e, i ovdje govorimo o organizacijama koje predstavljaju taj sektor kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini, organizacije proizvođača i tijela e, koja promiču poljoprivredne proizvode. Evo jako sam brza, ću vam samo reći da će to sigurno sjediti gospodinu Dorfmanu, a to je ovaj slajd na lijevoj strani, to je tipičan primjer onoga što mi financiramo dakle e, porijeklo e, zelenog mlijeka u Europi, znači unutarnjeg tržišta koje, koje potječe iz Italije i Austrije, a na desnoj strani imamo Francusku, Španjolsku i Italiju koje su se dogovorile da izvoze kivi izvan Europske unije kao europski proizvod. Imamo različite vrste aktivnosti, te aktivnosti mogu trajati od 1 do tri godine. Imamo jedinstven, znači jednostavne programe koje predstavljaju jednu zemlju ili pak e, multiprograme koje predstavljaju više zemalja zemalja Europske unije. A kao Europska komisija vi znate da povjerenik Hogan želi provoditi e, gospodarsku diplomaciju i da će on pokušati putovati u Meksiko, Kolumbiju, Kinu, Japan, to mu je na programu sa europskim poduzetnicima kako bi promicao izvoz. Evo, sada ću zaključiti jer ovo je zadnja točka i ono što najviše zanima ljude, a to je gdje je novac, znači kakva je preraspodjela novca. Dakle, nešto jako zanimljivo. Europska komisija je tako najčešće reže sredstva, a mi dajemo više nego IKA. 30 milijuna eura ekstra zahvaljujući e, upravo toj krizi u sektoru mljekarstva. I također e, tema broj 3 i tema broj 10 e, više nema 21 milijun eura nego 30 dodatnih milijuna eura koji imamo za sektor e, znači svinskog mesa i mljekarski sektor. E, mi smo jako puno raspravljali o tome da odlučili smo se odvojiti jako puno zemalja za treće zemlje, za SAD, za izvoz treće zemlje i za SAD. I to je indikativna preraspodjela zato što ćemo u prvoj godini imati 111 milijuna eura za trošenje za promicanje europskog izvoza. A ono što bih još htio naglasiti i time ću zaključiti, e, htio bih biti preplavljen molbama iz cijele Europe e, za e, znači poticanje takve vrste promidžbe izvoza. Evo, zahvalio bih vam i na vašoj pomoći. Mi želimo da ljudi koriste tu uredbu, tu fantastičan, taj fantastičan instrument koji zapravo može biti sjajan za diversifikaciju izvoza i također vas molim da to svi objavljujete i širite jer, e, jer to je ono što nam je svima od koristi. Puno hvala vam gospodine predsjedniče puno hvala zastupnici. E, hvala lijepa. imate riječ. Puno hvala, ja bih htjela čestitati gospodinu Dijegu Kangi na ovoj prezentaciji. Istina je da e, je Europska komisija bila e, zaista je surađivala s nama od samog početka. E, također smo surađivali sa premijerom Rumunjske koji su uložili jako, koji je uložio također veliku političku volju i svi smo uspjeli se osigurati da i vijeće i komisije parlament dođu do ovog dokumenta koji je ovoliko uspješan. E, tijekom čitavog tog rada e, komisije naravno da su imali suradnju ostalih institucija i e, moram zahvaliti svima na raspoloživosti da razriješimo sve te poteškoće s kojima smo se našli na putu i koje smo uspjeli razriješiti a to je da, da omogućimo svima da predstave svoje programe. Ja sam u svom uredu evo već zaprimila neke velike nedoumice iz nekih regija Europske unije po pitanju pronalaženja partnera za predstavljanje programa. No svejedno smatram da će to biti uspješno, ova uredba, i da ćemo je promicati što je više moguće i da ćemo zaista uspjeti potrošiti taj novac za diversifikaciju našeg tržišta i samog izvoza i bez obzira na taj embargo koji evo postoji u ovom trenutku sa e, Rusijom. I nadamo se da to neće više nanositi toliku štetu poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Europskoj uniji, jer mi smo ti koji smo ipak uspjeli diversificirati naše tržište i naš izvoz. Evo, želim e, uspjeh gospodinu povjereniku Hoganu koji se bavi ovim pitanje, e, pitanje i također svim našim kolegama u trećim zemljama. Kada govorimo o zaštićenim oznakama izvornosti i zemljopisnog porijekla. Nadam se da će nam e, Europska komisija poslati ili poruke ili mailove ili pisma o svim mogućim registriranim e, oznakama porijekla i izvornosti te zaštićenih brendova kako bismo to imali na jednom kupu i kako bismo se mogli angažirati po tom pitanju da se e, takva politika i dalje promiče i u našim regijama. Hvala. Ja, Hvala lijepa. Ja također vjerujem da su ovo dobre vijesti za poljoprivrednike u Europi. Čini se da moramo biti još ofenzivniji e, imajući u vidu e, razvoj na tržištima, odnosno situaciju gdje je moguće prodati e, proizvode i to po dobrim cijenama. Dakle, ako sam ja dobro shvatio, sve oznake kvalitete e, mogu biti e, uključene u ovaj program, na primjer i oznaka planinski proizvod. E, to bi do duše moglo koristiti i švicarskim proizvođačima sira, ali nadam se da se to još može korigirati. Ono što bih htio pitati je E, dosadašnja raspodjela ovih sredstava između unutarnjeg tržišta i tržišta izvan Europske unije, da li tu postoje neki podaci, neke brojke, e, kako je do sada izgledala, izgledao omjer između tih e, sredstava i da li mislite da E, je tu potrebna daljna podrška za programe koji se tiču prodaje izvan europskog tržišta. Zahvaljujem predsjedniče. Ovo je stvarno dobra vijest i mislim da je to velika prilika. Kao što je rekao i gospodin Kanga, dakle lijepo je što imamo toliko resursa, toliko sredstava i to je divno ono što je sada bitno, a to je da informiramo o tome sve žive i htio bih e, e, također čestitati svima koji su radili na ovoj temi, također izvjestiteljima u Sijeni, kolegici Rače Garcia, jer oni su zaista svi se angažirali da se to e, dovede do ove faze i htjela bih da se to uspije provesti i u praksi. Sada ću postaviti jedno jako konkretno pitanje. Gospodin povjerenik Hogan nam je najavio tu takozvanu inicijativu <coughs> gospodarske diplomacije ili obratno, ne znam točno kako se kaže. E, možete li nam to malo pojasniti? Je li riječ o nekim konkretnim državama? I također Ja vjerujem da one zemlje koje ste naveli u koje će putovati povjerenje, da su to znači zemlje koje je komisija odredila kao prioritete. I možete li mi možda razjasniti taj aspekt po pitanju tih diplomatskih i gospodarskih misija u treće zemlje? Još jedno pitanje. Kada govorimo o zaštićenim oznakama izvornosti i zemljopisnog porijekla. Evo, sad imamo novac za promicanje kroz druge programe. To mislim da nije kompatibilno. Dakle, prijedlog, e, dakle, e, da li ova uredba također pokriva i te druge programe za promičbu koji su već ranije uspostavljeni. Ja vjerujem da neće biti nekompatibilnosti i da ova uredba i to pokriva. Naprimjer da u nekim specifičnim slučajevima kada govorimo o izvornosti porijeklu da neće biti nekompatibilnosti kada je riječ o provođenju e, e, tih programa promicanja. Gospodin Hvala, ja bih se želio zahvaliti komisiji na ovoj komunikaciji. Imam dva pitanja. Prvo, Vidio sam da na zadnjoj stranci imaju određeni elementi komunikacije, ali koja su to sredstva i koji su načini koja će komisija iskoristiti kako bi objasnila nositeljima projekata da postoje te nove politike ili ova dizajnirana politika, dakle potrebno je popratna politika za politiku izvoza. Što se tiče kvalitetnih proizvoda, Evo, mogu se nadvezati na prethodnu raspravu o oznaci porijekla planinskih proizvoda. To su stvari koje postoje, ali su i su više slabo poznate od strane potrošača. Dakle, ponovno želim reći nešto što smo često govorili na sastanku odbora za poljoprivredu. Nužno je da komisija pokrene kampanju komunikacije od široke javnosti kako bi ljudi bili upoznati s tim oznakama bilo ekološke proizvodnje, bilo E, planskih proizvoda i tako dalje. Jer mi ćemo različitim alatima koji mogu doprinijeti stvaranju dodatne vrijednosti, ali to će biti tim bolje što će ljudi više biti upoznati s njima. Dziękuję bardzo. Proszę przedstawiciela komisji. Pana... hvala. Sada predajem riječ e, predsjedniku komisije. Izvolite, možete odgovoriti na postavljena pitanja. Eh, Zahvaljujem eh, predsjedniče dame i gospodo. Kao prvo htio bih zahvaliti gospođi Rans jer ona bila izvjestiteljica za ovu uredbu i bez nje ova uredba sada ne bi bila na snazi. Zapravo joj želim evo čestitati i njoj. Evo gospodine Dorfam, ja mogu reći da svaki put sve više vidimo da znači je trend da ljudi e, više novca ulažu na vanjsko tržište, a ne na unutarnje tržište. Kada govorimo o ruskom vetu, mi smo primijetili veliku promjenu u europskim poduzećima. Dakle, oni se danas počinju diversificirati, a pravila su manje velikodušna. Kada bi pravila bila još velikodušnja, onda bi izvoz još više bio usmjeren, e, znači, onda bi zapravo e, tržište bilo još više okrenuto prema, prema e, zemljama izvan Evropske unije. Dakle, imamo sve više osoba koje idu, znači, na juž, jugoistok Azije, Afrika, nemojmo zaboraviti Afriku, znači Katar i tako dalje, Bliski istok i to je trend i nemojmo, e, i, ovaj, ova nova uredba bi to mogla još više olakšati. Što se tiče znači te gospodarske diplomacije, činjenica je da gospodin Hogan želi posjetiti te treće zemlje, počet će sa Meksikom i Kolumbijom, nakon toga će ići u Braziliju, u Peru, on će e, pokušati otvoriti ta nova tržišta i on će povesti sa sobom e, zapravo dobrovoljce, oni koji žele otići s njim na to putovanje. Moguće je da neka od tih poduzeća već imaju svoje e, aktivnosti u tim državama ili će i tek otkriti mogućnosti za to. E, kada govorimo o E, znači to je o, raznolikosti svih tih ljudi koji su zainteresirani. Ovdje govorimo o malim i srednjim poduzetnicima pa sve do velikih poduzeća. Kada govorimo o e, podršci koja se dobiva za zaštićene oznake izvorne zemljopisnog prikla koje dolaze iz drugih fondova, to nema veze sa nama. Mi govorimo ovdje o e, promidžbi proizvoda za izvoz izvan Europske unije, prvenstveno u te, znači prvenstveno izvan Europske unije i to nema veze sa ovim drugim fondovima koji neće biti ugroženi. Ono što mi želimo, gospodine Dantan, je to da zaista uspijemo provesti ovu, e, ovu reformu, znači i pomognite nam vi da se to tako i dogodi, jer ova uredba je prepuna prilika i ono što je nama potrebno, a to je da ljudi što prije saznaju za to. Mi smo putovali već Europom, povjerenik je također e, e, iznao priopćenje za tisak, tvitamo, na našim društvenim mrežama također smo postavili sva moguća izvješća, ali to nije dovoljno. Potrebna je vaša pomoć kako bismo ljudima objavili da stupa na snagu ta uredba. I također e, ono što e, još želimo napraviti, a to je da shvatimo da postoje još neke pozitivne stvari, a to je e, da moramo stalno objavljivati da E, tri točke iz ove uredbe su e, znači postrožene, nisu više na dobrovoljnoj bazi nego postaju obvezujuće i to je ono što moramo jasno objavljivati. Dakle, e, u našem je interesu da se ti brendovi koji su zaštićeni u našoj uredbi, da zapravo što više ljudi zna da je to zaista tako i da to više nije samo stvar dobrovoljne baze. Hvala. mi porządek punktów merytorycznych. Hvala. Završili smo s ovom točkom dnevnog reda. Najljepša hvala. I završavamo s dobrom vješću. Zahvaljujući vama, naime, ovaj program će stupiti na snagu i ako to dopuštate, možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Zahvaljujemo još jednom predstavniku komisije. Ako se nitko više ne javlja za riječ, prelazimo na odobravanje preporuka odobrenih od strane koordinatora. Dragi kolege, danas je naš zadnji sastanak e, ove, u ovoj godini. Za nekoliko trenutaka bit će održan mali domjenak na trećem katu. Bilo bi zanimljivo još malo osvrnuti se na prošlost i ono što je što se sve dogodilo tijekom tekuće godine. Čini se da nakon stupanja na snagu ovih reformi mogu se reći da će biti manje rada, ali ovo razdoblje je bilo jako e, intenzivno, bilo je puno rada, glede stručnih nekih stvari. ovdje se obraćam e, konkretno gospodi Dota i Agileri. Raspravljali smo o kloniranju za, u suradnji s odborom za okoliš, što okoliša i to je bio prvi put da su dva odbora radila na takvom dosjeu. Naravno ne smijemo zaboraviti i mišljenje gospođe Paulson koja je tijekom godine otišla iz parlamenta ali koja je za sobom ostavila važnu starštinu. Imamo čitav niz izvješća koji su jako značajni, mm, to su važne teme koje su donekle kontroverzne za neke. Bavili smo se i pitanjima koja se tiču voće i povrće u školama, gospodin Hausling i gospodin Trabela bavili se time. zatim sve ono što se tiče inženjeri istraživačkog rada, odnosno inženjerstva, gospođa McIntyre time se bavila. Zatim sve ono što se tiče poljoprivredne proizvodnje, to su teme koje su jako aktualne još uvijek. Imamo izvješće gospodina Nikolsona o mlječnoj industriji, znamo kako je stanju sektor mljekarstva, bila je tu i strategija, izrada strategije za šumarstvo, dakle čitav niz tema kojima smo se bavili. Prehrambeni lanac, proračun, trgovina, TTIP, gospodin De Castro, gospodin Nikolson, Dakle, taj popis doista je dugačak. Ove dvije godine bile su teške za poljoprivrednike. Znači, mogli bismo razmišljati o, na situaciju u kojoj se nalaze poljoprivrednici uslijed ruskog embarga. Tu su i tu je obustava bilo mlječnih kvota, no radimo na promidžbi, tražimo nova tržišta, to su tržišta koja imaju veću vidljivost sada. A u vašem izlaganju, gospodine, pokazali ste kako stvari stoje. glede izvoza i koji su projekti po tom pitanju. Dakle, to je teška situacija koja nas je navela da usvojimo dodatne mjere. Sada se trebamo suočiti s budućim izazovima. No, još jednom vam želim zahvaliti. Doista smo puno napravno radili. Sada se obraćam gospodinu De Castro. Puno smo radili na izložbi, na zapošljavanju u poljoprivrednom sektoru. Ponekad jesmo imali različita mišljenja i stavove, no to jest sama priroda našeg posla. Postoje mišljenja koja nisu istovjetna, koja sukobljavaju, to i čini stvar zanimljivom i to odražava sastav našeg parlamenta i našeg odbora. Želim zahvaliti tajništvu, svim asistentima, ljudima koji su sudjelovali u radu našeg odbora kako bi pomogli da se proslijede poruke onome što se ovdje radi raznim e, miljejima kao što su nevladne organizacije i druge institucije koje se zanimaju za budućnost poljoprivrednog sektora. Tako ukratko svima se zahvaljujem. Nećemo se vidjeti na sastanku odbora za poljoprivredu prije iduće godine. Vidjet ćemo se drugdje, vjerovatno. Mogu završiti ili treba još nešto spomenuti? A, pa da. To je još jedan sastanak odbora u četvrtak u 9.30. Sastanak našeg odbora s predstavnicima odbora Envi i Deve. Ispričavam se na, tom, na tome. Dakle, neću tada ponavljati sve što sam sada rekao, samo želim reći da ste dobrodošli u četvrtak ujutru, to je sastanak organiziran e, povodom Međunarodnog dana tla. I ne bi bilo lijepo da budemo e, nedovoljno zastupljeni jer tlo, zemljište, to je jako važno, to je sam temelj poljoprivrede, tako da vas molim da budete tu u četvrtak u 9.30. Nemojte to zaboraviti, pribilježite to i najljepša hvala tajništu što me na to podsjetilo. Imali još to? Ništa. Dobro. Možemo sada otići dakle, na domjenak na trećem katu koji počinje u 18.30 u ovoj istoj zgradi. Svi ste dobro došli. Hvala.